Uh, U redu, dame i gospodo. Otvaramo ovu plenarnu sjednicu. Možemo li usvojiti dnevni red za ovaj sastanak? Nema prigovora, dakle dnevni red je usvojen. Onda imamo usvajanje zapisnika sa prethodnog plenarnog zasjedanja kojeg smo održali 8. i 9. veljače ove godine. molim vas e, da usvojimo taj zapisnik. Hvala vam. Zapisnik je usvojen. I sada dopustite mi da kao predsjednik održim kratko izlaganje i da se usredočimo ono što se dogodilo prije godinu dana. Dakle, molim vas sjednite. Dragi članovi, dragi povjereniče, dragi kolege, dragi prijatelji, točno danas prije godinu dana Brisel, naš grad domaćin, i samo srce Europske unije, naše unije, napadnuto je. Došlo je do okrutnih terorističkih napada koje su odjeknuli diljem Europe, a i e, izvan Europe. Danas, na prvu godišnicu tih napada, prisjećamo se ljudima iz Brisela nevinih žrtava i mnogi, mnogih ranjenih osoba, njihovih bližnjih, njihovih obitelji, svih onih e, za koje se život zauvijek promijenio i e, čija bol i dalje traje. Nismo zaboravili, nikad nećemo zaboraviti e, ono što se dogodilo prije godinu dana. Ja to neću zaboraviti jer se tu radilo i e, o nama bliskim ljudima, čak i o jednom članu mog kabineta, ali ne smijemo dopustiti da nas to definira. Ti događaji su na nas utjecali, ali ne bi nas trebali potaknuti na mržnju. Trebamo se sjetiti intenzičnih vrijednosti po pitanju toga što smo mi kao europljani u što vjerujemo naše vrijednosti, mir, solidarnost, sloboda uvijek će biti jače od mržnje i terora. Prije godinu dana sam rekao da se život ne može zaustaviti, da ćemo živjeti, da ćemo voljeti, da ćemo raditi i ja vjerujem da to jesmo učinili unatoč svemu. Nećemo odustati, čak ni u najtežim situacijama. To nismo napravili prije godinu dana, niti danas, nećemo ni sutra. Prisustvo vaše danas ovdje je e, znak otpornosti, odlučnosti Europske unije. Danas e, ćemo učiniti nešto što ono, oni koji su nas napadnuli nikad neće moći učiniti. Mi e, stojimo zajedno unatoč različitim nacionalnostima i vjeroispovijestima među nama. To nas ne dijeli, već nas udružujete, te ćemo stajati složni protiv e, terora i mržnje i stoga molim vas da im pokažemo da srce Europe i dalje kuca i molim vas održimo e, kratki trenutak šutnje. Thank you. Hvala vam. And now uh, on to I sada možemo preći na sljedeću točku, to je izjava povjerenika Andriju Kajtisa, povjerenika za zdravlje i sigurnost hrane. Dopustite mi da vas kratko uvedem u tu temu. E, dakle, skuta gledišta odbora regija. Dragi poveniče, dame i gospodo, drago mi je što vas možemo ovdje pozdraviti, dragi poveniče, na plenarnom zasjednju našeg odbora da raspravimo o tome kako možemo e, stvoriti europsku politiku zdravlja i sigurnosti hrane s kojom ćemo podržati rad naših lokalnih regionalnih tijela samouprave. Do 2030. godine možemo smanjiti hranu za 50%, vodu za 40% i 45% manje energije. Sektor hrane čini sve zajedno više od 25% e, svjetskih emisija, a e, imamo i veliki gubitak bioraznolikosti. 9 od 17 ciljeva održivog razvoja izravno ili neizravno povezani su sa uzgojem hrane i to ukazuje na naš zadatak e, i na to da moramo potpunosti promijeniti naše sustave opskrbe hranom. Što možemo dakle učiniti u Europi kako bi proizvodnja hrane e, bila održivija? Moramo promijeniti e, naš način potrošnje, naš način E, upravljanja otpadom moramo stvoriti e, snažnu industriju proizvodnje hrane koja će biti otporna na šokove na tržištu. Trebamo jačiti naše ekosustave i e, tu industriju učiniti spremnom za izove budućnosti. Moramo smanjiti lanac, opskrbni lanac i stvoriti model potrošnje s kojim ćemo poštivati okoliš i podržati održivu proizvodnju i s njima moramo započeti već u školama. Svako treće 11-godišnje dijete u Europi je prekomjerne težine ili pretilo i zbog toga moramo krenuti sa e, obrazovanjem se u vezi u našim školama. Moramo podržati lokalne regionalna tijela samoprave da više koriste lokalnu proizvodnju, da promiču dobre načine prehrane i podržavaju lokalne ekonomije. Moramo na te izazove gledati kao na priliku da razvijamo nove poslovne modele i da inoviramo način proizvodnje hrane. To je nešto što e, pruža radna mjesta za 47 milijuna ljudi i, imamo 15 milijuna poduzeća proizvodnje hrane. Trebamo sjetiti da hrana nije samo izvor hranidbenih tvari, nego i sasvim dio našeg identiteta. Kao što je u 19. stoljeću francuski filozof rekao, recite mi što jedete, ja ću vam reći tko ste važnost gastronomskih tradicija u našim regijima i teritorijama isto tako ne smijemo zanemariti. Zbog toga mi je drago što vidimo da naše izvješće o tome ide u tom smjeru. Naš odbor traži sveobuhvatnu i održivu e, europsku politiku u hrani E, s kojim bi na sveobuhvatniji način pristupili toj problematici, gdje povezujemo različite politike zajedno, poput e, poljoprivrede, okoliša, zdravlja, proizvodnje hrane, politika zaštite potrošača, ruralni razvoj i tako dalje. Dragi članovi, dame i gospodo, sada ću predati riječ našem prijatelju i dobitom gostu, gospodinu Andriju Kajtisu, kako bi nam rekao e, koje su njegove ideje o tome. Izvolite, promjeniče, predajem vam riječ. Hvala vam, dragi predsjedniče, dragi Marku potpredsjednici, uvaženi članovi odbora regija i istomišljenici prijatelji. Drago mi je što vam se danas mogu pridružiti na ovom plenarnom zasjedanju. I želim čestitati odboru što će se danas usvojiti izvješće o održivoj e, europskoj prehrambenoj politici. Europske regije igraju značajnu ulogu e, kada se radi o mobiliziranju i promicanju promjena u tom području. I bit će mi zanimljivo čuti od vas više o ovom praktičnom pristupu koje predlažete. Omogućiti građanima da odaberu zdravu prehranu. Ako to želimo, onda ta hrana mora e, biti e, jeftina i lako dostupna. Naravno, cijene moraju biti dušno prihvatljive, to je vrlo važno. Žalosno je to što naši gradovi često održavaju upravo suprotno. Postoje mnoga susjedstva gdje postoji velika opskrba brzom hranom, ali gdje je gotovo nemoguće kupiti svježe voće ili povrće. Dopustim mi također naglasiti koliko je važno e, zdravo udmano e, planiranje tu se ne radi samo o bicikličkim stazama, već isto tako i o javnom prijevozu, o izdavanju gradnih dozvola u izgradnji parkova i rekreacijskih objekata, da stvorimo zdravo okruženje, da idemo ka zdravim društvu. Ali gradovi i regije nisu samo mjesta gdje kupujemo, jedemo ili se krećemo. To su također e, živući ekonomski centri proizvodnje i urbana mjesta, to se ispostavilo, često nude opcije i za lokalnu proizvodnju hrane. E, regije su sastavljene od e, zajednica koje donose odluke i nekih od najznačajnijih politika provodimo upravo na toj razini. Spomenuo sam urbano planiranje. A imamo i druge instrumente poput javne nabave ili socijalne politike. Skraćivanje e, lanca opskrbe hrane može dovesti do zdravije prehanje i može doprinijeti do dužih, zdravijih života, manje opterećenje zdravstvenih sustava i manji okolišni otisak. Dakle, svaki put kada E, općine promiču kantine i zdravu prehranu u školi primjerice, imaju mogućnost poboljšati kako zdravlje građana, tako i održivost e, lokalnih e, ekonomija na tom području. Osim toga, gradovi i urbane regije imaju određenu ulogu kada se radi o promicanju zdravog načina života, posebice među onim ranjivijim društvenim skupinama koje nerazmjerno pate od zdravstvenih problema. Dakle, zdrava prehrana, zdravo okruženje, zdrav način života čine smjernicu za postizanje zdravijeg društva, zdravijih gradova, zdravijih regija. U protiv nekoliko godina građani su rekli da su zabrinuti zbog sigurnosti hrane. I tu se vidite općeniti interes uh, zdravstvene ispravnosti hrane, da imamo održivije sustave opskrbe hrane, a jedan aspekt među ostalima na koji bih vas e, htio podsjetiti sad u ovom kratkom izlaganju tiče se e, globalne šire razine. Naime, u studenom prošle godine Europska komisija usvojila komunikaciju gdje je naznačila koji bi trebao biti europski odgovor na globalnu agendu za razvoj za 2030. godinu. Tu se e, javlja prehrambena politika, u tom izvješću traže se konkretne akcije i to na svakom dijelu Eh, prehrambenog lanca. Da stvorimo takozvanu agendu za hranu gdje bismo integrirali one najvažnije europske politike u to i odredili ciljeve u okviru eh, agende za održiv razvoj 2030. godinu. To je nešto s čime bismo podržali i agendu Komisije za stvaranje radnih mjesta, za veću pravednost, za gospodarski rast i za demokratsku promjenu. Jedan od najključnijih izazova eh, koji nas očekuje idućih nekoliko desetljeća je potreba da unatoč tome što imamo ograničene prirodne resurse i e, klimatske promjene, da gotovo 10 milijardi ljudi koje očekujemo da će živjeti 2050. godine na, ovom, na ovoj planeti, da će svi imati pristup e, dostatnoj opskrbi sigurne i e, hranidbeno vrijedne hrane. Kako bismo to uspjeli, nije nam potrebno više hrane. Proizvodnja hrane je golema, već moramo smanjiti odbacivanje hrane, proizvediti bolju i održiviju hranu. A danas nekih 800 e, milijuna ljudi na svijetu gladuju, a s druge strane procjenjuje se da se gubi jedna trećina cjelokupne proizvedene hrane ili da se pak odbacuje. To je neprihvatljivo. A u EU uniji oko 88 milijuna tone hrane se godišnje baca. A trošak svega toga se procjenjuje na razini Europske unije na 133 milijarde eura. To je gubitak skandaloznih razmjera. Znam da ćete vi svi biti sretni e, kada ćete dobiti dodatnih 143 milijardi eura za vaše gradove, lokalne zajednice i regije, kada biste dobili taj novac, ali taj novac se baca i to je neprihvatljivo. Cilj održivog razvoja 12,3 traži da se smanji za 50% e, bacanje hrane do 2030. godine. Dakle, nemamo mnogo vremena. I to moramo posjeći e, u nizu prezvodnje i opskrbe hrane. To je jedan nemoralan gubitak e, vrlo dragocijenih prirodnih e, dobara, a ako to uspijemo onda se možemo kao prvo boriti protiv e, klimatskih promjena. Samo bacanje hrane stvara 8% ukupnih e, emisija stakleničkih plinova. Kao drugo, možemo pružiti hranu onima kojima je ona potrebna, iskorijeniti glad i nedovoljnu ishranu. Isto tako možemo stvoriti nove poslove redizajnirati novi lanac opskrbe hranom e, gdje ćemo smanjiti gubitak hrane i e, maksimizirati vrijednost proizvodnje hrane. Do odbacivanja hrane e, dolazi u svakom stadiju lanca opskrbe hrane, od poljoprivrednog gospodarstva do prevoznika, do dobavljača, sve do prodavača na malo pa do korisnika. I zbog toga tražimo da se temeljito promisle pa o tome kako proizvodimo, kako se distribuiraju proizvodi i kako se troše proizvodi. Možda ste čuli onu izriku pojedite doručak, podijelite ručak s prijateljem, a večeru dajte neprijatelju. Ne kažem da svi sada odmah moramo ići potražiti neprijatelja, ali s ovime trebamo pomoći potrošačima da jedu zdravije i da više ništa ne bacaju. Trebaju nam novi modeli i zbog toga je prevencija bacanja hrane u samom srcu strategije koju je iznijela Europska komisija kako bi pomogli pri toj tranziciji Europske unije ka cirkularnoj ekonomiji. Novi paket Europske komisije o cirkularnoj ekonomiji dizajniran na taj način da promiče eh, tranziciju Europske unije prema jednoj novoj ekonomiji gdje ćemo pojačati e, učinkovit način korištenja resursa, gdje ćemo ostvariti održiv rast i stvoriti nova radna mjesta u poljoprivredno-prehranom sektoru, ali i u svim drugim sektorima gospodarstva. Za borbu protiv bacanja hrane moramo e, konkretno djelovati i to moraju raditi svi. Kompanije također, a svi moraju dužiti napore u svakom u svakoj fazi lanca opskrbe hranom. Europska komisija je nedavno ostvarila platformu posvećenu prevenciji bacanju hrane i tu smo uključili sve dionike, kako oni koji zastupaju privatne, tako oni zastupaju javne interese, kako bi to poslužilo kao jedan katalizator tog procesa na europskoj razini i da ostvarimo globalni problem, da, globalni cilj da se smanji bacanje hrane do 2040. godine. Na toj platformi se mogu razmijeniti iskustva i razni poslovni primjeni kako bi se onda izradile najbolje prakse i kako bi se one inicijative naglasile koje mogu značajno doprinijeti prevenciji, smanjenja bacanja, e, prevenciji bacanja hrane u Europskoj uniji. I računam pritom na sve vas. Europska unija je preuzela obvezu po pitanju ciljeva održivih razvoja i tu se traži od država članica da smanje bacanje hrane i to u svakom stadiju lanca opskrbe hranom i da izvješćivaju o napretku kojeg su počinili. Europska komisija će im pomoći tako što će izraditi zajedničku europsku metodologiju s kojim ćemo moći dobro izračunati koliko se hrane baca, sve zajedno sa dionicima državama članicama. Isto tako planiramo ciljeno djelovati na doniranje hrane i da sačuvamo hranu koja nije prikladna za ljudsku konzumaciju kako bi ju možda iskoristili za stočnu hranu i kako bi isto e, bolje e, izradili marketinški plan za hranu. Pritom ne želimo da se smanje standardi po pitanju zdrav e, ispravnosti hrane i stočne hrane. Hvala vam, dragi članovi, što ste me pozvali da vam se obratim danas. Sada se veselim čuti vaše ideje o gubitku i bacanju hrane iz vaše regionalne perspektive. Ne mogu zamisliti Europsku uniju bez regija, bez lokalnih zajednica i bez e, djelovanja na terenu. Znate, vaša gleda što su mi važna. Vi imate jedinstven položaj u institucionalnom ustroju Europske unije i naravno vi ste usko povezani s građanima. Dopustite mi da vam postavim samo jedno pitanje. Imate li pravila za to kako da se ne baca hrana ovdje u odboru regija u vašem e, lokalnom tijelu, u vašim općinama? To je moje pitanje upućeno vama. Hvala. Hvala lijepa i sada možemo čuti naše članove. Krenut ćemo dakle po redu političkih skupina. Dogovorili smo se s političkim skupinama da prema veličini političke skupine svaka dobije određeno vrijeme za govor. Počet ćemo sa Europskom pučkom strankom koja, će dobiti četiri minute. E, gospodin Arno ima riječ. Izvolite. Danke, prezident. Ähm, Hvala vam, dragi predsjedniče. Na ovom mjestu želim također zahvaliti i gospodinu Andriju su na njegovom prisustvu koje naglašava važnost ove teme za Europsku uniju u cijelosti. A isto tako i činjenicu da je e, komisija vidjela da postoji potreba za djelovanjem na tom području i e, hoću reći da već imamo važne i učinkovite inicijative u tom smislu i da se trenutno neke inicijative pripremaju i sam e, odbor regija je e, o temi bacanju hrane izradio e, dobro i važno izvješće. To je bio kolega Ose Osi, koji, Marti Kajnen, koji je bio izvjestitelj za to izvješće. I mogu isto tako čestitati Europskoj komisiji za paket o cirkularnoj ekonomiji tu se radi o jednoj činjenici, e, o nečemu što je već etički samo po sebi neprihvatljivo. E, znamo da mnogi ljudi pate od gladi na svijetu, a da se jedna trećina proizvedene hrane baca. No, naravno da je ova tema i šira od samog tog konteksta e, proizvodnje hrane, prevencije bacanje hrane. Danas ujutro smo imali jedan sastanak u odboru regija u našoj kantini. Tamo imamo jedan dobar primjer kako možemo spriječiti bacanje hrane. Naša kantina je doista veliki primjer za to. Mi e, hranu koja se ne potroši doniramo dalje e, humanitarnim udragama kako se ona ne bi bacila. Ali naravno tu nam još predstoji mnogo posla. Imate pravo gospodine Vrniće. E, zemlje, regije, općine su one koje tu mogu dosta toga učiniti. ovo izvješće o kojem ćemo danas još raspraviti nadilazi samo tu temu uh, bacanja hrane. Tu se radi o jednom uh, sveobuhvatnom pristupu uh, europskoj prehrambenoj politici. Vi ste to naglasili. Proizvodnja hrane, prerada hrane, Važno, je za europsko gospodarstvo, tu se stvara dodatna vrijednost, posebice u ruralnim područjima, to je naravno jedan aspekt, ali drugi aspekt s tim povezan je naravno i to kako se koriste resursi i kako se resursi opterećuju u okolišu. Postoje pozitivni eksterni e, efekti e, korištenja resursa, ali postoji i druga strana medalje, dakle to tlo koje se koristi i iskorištava i sve posljedice s tim u vezi. I tu se radi o tome da želimo internalizirati e, te unutarnje i vanjske posljedice. Dakle, radi se o okolišnoj politici, radi se o e, zdravstvenoj politici, to ste s pravom naveli. Radi se o tome da pomoću potrošnje zdravih e, prehrambenih proizvoda vršimo prevenciju bolesti. Radi se i o obrazovnoj politici, a i o kulturi to je također i pitanje identiteta. Dakle, kada govorimo o tome što jedemo, to je ono što nas čini, što je sastavni dio i našeg zdravlja. I tu trebamo doista u samu što rasprave staviti e, obitelji sa niskim prihodom. Ovo mišljenje koje sam ja imao čast pripremiti i za koju sam, i to mi je vrlo drago, dobio veliku podršku, sadrži nekoliko konkretnih prijedloga. Kao prvo, činjenicu da bi trebalo biti moguće u budućnosti dati teritorijalne preferencije pri postupku javne nabave. Dakle, mora biti moguće da za škole, vrtiće, bolnice možemo e, reći da želimo ojačati e, te regionalne cikluse, da želimo manje onečistiti okoliš e, tako što ne prevozimo toliko pehamene proizvode, dakle tu se radi o emisijama ugljičnog dioksida, u okolišu. Želimo da imamo održivu regionalnu proizvodnju koja je e, lokalna a danas e, zbog prava Europske unije o posluhu javne nabave nam to nije omogućeno i to bi trebalo promijeniti. Radi se isto tako i o toj podršci malim poljoprivrednicima. Mislim, tu se dosta već e, radi, ali ne dovoljno. Posebno govorimo o onima u teškim područjima koja su izolirana, tu je situacija dosta složena kao i e, u planinskim predjelima, u nekim udaljenim regijama. Tu je dakle potrebno podržati te male, male poljoprivrednike i te kratke regionalne cikluse. A radi se i o terminologiji. E, gospodine Pavniće, vi ste to malo prije spomenuli, dakle, kada govorimo o toj temi bacanja hrane, potrebno je prvo provesti analizu i imati instrumente da prepoznamo to. Ali isto tako se i radi o proizvodnji hrane e, koja e, koristi na najučinkoviti način resurse. Moramo imati dosta informacije, ali zato to nam nije potrebno još složenije označavanje e, proizvoda, već jednostavno označavanje sa jasnom porukom. Da kažemo da je ovaj prehrambeni proizvod proizveden na održiv način i da potrošač može čiste savesti ga koristiti. Evo, to je jedan od prijedloga, kasnije ću imati prilike još detaljnije o tome govoriti. Hvala vam. Ispričavam se što vas moram prekinuti. Hvala, idemo dalje. Sljedeći govornik, e, Karsten Peterson iz političke skupine PES. Hvala i hvala što ste dali ovu izjavu. Dakle, zahvaljujem povjereniku. Što se tiče javnog zdravstva, premda je to u nadležnosti država članica, mislim da je to uistinu jedna vrlo važna tema. Većina europskih zemalja danas poznaje probleme u gospodarstvu, tako da je i sustav javnog zdravstva također izložen takvim problemima zapravo se pokušava postići više s manje novca. Danas ćemo kasnije razgovarati i o jednom mišljenju kojem je naglasak naša pozicija na svjetskom tržištu. Mi moramo razminjivati iskustva i ideje. No, kada govorimo o zdravlju, ne govorimo o tome u jednom užem smislu. Riječ je o čitavom jednom sektoru koji e, može omogućiti procvat drugih sektora. Mnogo toga ovisi o sustavu javnog zdravstva i taj sustav je važan i za druge stvari kao što je tržište rada, odgovarajuća zdravstvena skrb, omogućuje također da nakon bolesti ili nesreće građani mogu ponovno početi raditi. Dobro javno zdravstvo je zapravo kamen temeljac za tržište rada. Potrebne su odgovarajuća tržišta kako bi ljudi mogli biti konkurentni, kako bi mogli nastaviti raditi. To vrijedi za čitavu Europsku uniju. E, također tu postoji neki preduvjeti koje je spomenuo povjerenik, e, poljoprivreda i prehrambeni sektor u tome imaju vrlo važnu ulogu. Mi sada radimo na reviziji zajedničke poljoprivredne politike. Naša je želja da postoji zajednička poljoprivredno prehrambena politika koja bi stavljala naglasak na našu prehranu, na ono što jedemo i pijemo i kako se ti prehrambeni proizvodi proizvode. Pred nama su neki stvarni izazovi, e, dakle primjerice antimikropska otpornost, e, otpornost na antibiotike, prevelik, e, prekomjerna uporaba pesticida u poljoprivredi i slično. Također moramo izmijeniti svoje prehrambene navike i moramo uspostaviti bolje uvjete u okolišu. Da bismo to postigli, komisija mora izići s nekim prijedlogom a povjerenik zadužen za zdravlje i sigurnost hrane treba na sebe preuzeti tu odgovornost, a koliko sam shvatio to upravo i namjerava učiniti. To smo mogli čuti iz ovog izlaganja. Dakle, poljoprivreda se mora usredotočiti na proizvodnju hrane. 15% poljoprivrednika prode izravno svoju hranu potrošačima, ali mislim da možemo tu postići i više, jer to omogućuje veću kontrolu nad e, prihodima poljoprivrednika, a i potrošači će znati kakvu hranu e, konzumiraju. Da kako postoje velike razlike u cijenama i u načinu na koji je ustrojen sustav u državama članicama. Cilj komisije je imati e, kratke lance u poljoprivrednom sektoru, dakle da oni budu što kraći, Jesu li vam poznate, ili e, vam poznato što su druge zemlje učinile kako bi se skratio taj lanac u poljoprivredi? Revizorski sud je naglasio da bi komisija trebala imati resursno učinkovitiji e, prehrambeni lanac kako bi se izbjeglo bacanje hrane. Mi se slažemo da bi tu trebalo ostvariti pomak od manje 30%. 2025. godine. Komisija se slaže s time, međutim još jedan od ciljeva jest e, kreiranje održive prehrambene politike u Europskoj uniji. Zanima me imali li nekih drugih inicijativa koje bi pomogle u tome da imamo održivu politiku. E, ja bih e, putio poziv povjereniku da dođe na jug Danske gdje smo uistinu ostvarili značajne pomake u području javnog zdravstva Imamo i tjedan regeneracije, zdravstvene regeneracije. Mislim da vam možemo istinu pokazati naše inovacije i e, nove tehnologije i u, tom području. Pozdrav, pozivamo sve vas da nam se pridružite. Hvala. Gospodin Majtikanen. Hvala. Hvala i zahvaljujem također povjereniku na izvrsnom i zanimljivom izlaganju. E, čestitam također i gospodinu Kompačeru na kvalitetnom mišljenju i mislim da je to uistinu e, dopuna dosadašnjeg rada u odboru regija. Ostali govornici su isto tako već istaknuli e, neke, neka važna pitanja, a osobno bih progovorio nekoliko riječi o problemima u prehrambenom sektoru, posebno vezano uz krizu koja se tiče mesa uvezenog iz Brazila. U ovom slučaju meso došlo izvan Europske unije, no i unutar Europske unije je bilo skandala povezanih sa hranom. Na globalnoj razini postoje brojni prehrambeni proizvodi koji nisu u skladu sa očekivanim standardima. Što Europska unija može poduzeti kako bi se borila protiv e, toga da takva hrana završi na tržištu u Europskoj uniji. Što učiniti sa krivotvorenom hranom? E, dakle, kako postići da potrošači imaju više povjerenja, kako se boriti protiv bacanja hrane, odnosno rasipanja hrane, dakle što učiniti u tom e, smislu. To nam sve govori u prilog činjenici da nam treba snažna zajednička poljoprivredna politika, e, to je vezano uz ekološku politiku, ali isto tako i uz politiku sigurnosti hrane. Zajednička poljoprivredna politika ne može biti nacionalna politika, to nije održivo. Nadalje, e, sljedivost hrane je također iznimno važna, kao i kratki lanci prodaje. E, to omogućuje smanjivanje rasipanja hrane i energije. I na kraju je potrebno reći da je u konačnici potrošač taj koji će donijeti odluku, no zahvaljujući izmjenama ZPP-a potrošači mogu učiniti kvalitetan odabir. Dakle, bitno je da se smanji rasipanje resursa i energije, što je u interesu i potrošača i proizvođača. Zaključno želim zahvaliti povjereniku na osnivanju foruma čiji je cilj suzbijanje rasipanja hrane. Dakle, ja sam član tog foruma i sada imamo najbolje stručnjake u tom području koji se trude pronaći rješenja za ove probleme o kojima smo mogli čuti u govoru povjerenika. Nadam se da ćemo uistinu dobiti rješenja i odgovore na ta pitanja i komisija je uvijek dobrodošla na našim sastancima. E, zatim gospodin Olčevski iz Europskog saveza. Panie przewodniczący, panie komisarzu, koledzy. Hvala, dragi kolege. U ime, Europskog saveza želim iskazati da sam uistinu počašćen da ovdje među nama možemo pozdraviti povjerenika Andriju Katisa na ovoj raspravi o sigurnosti hrane. Prije 30 godina njemački filozof stanje na koji je radio na, na temama rizika u društvu, rekao da će se u svijetu prije ili kasnije uspostaviti stvarna hijerarhija vrijednosnih sustava. To ukazuje također na važnost da se izbjegnu neki ekološki rizici, a i oni koji su povezani s proizvodnjom hrane. Što se tiče zdravstvene ispravnosti hrane, to je jedan koncept koji proizlazi iz ideje održivog razvoja. kako osigurati zdravstvenu ispravnost hrane. To je dakle jedno važno pitanje za naša društva. Lokalna tijela, tijela lokalne samouprave imaju također svoju praktičnu ulogu u tome na Zdravstvena ispravnost hrane ima veliku važnost u izradi strategija za lokalni razvoj na temelju e, kratkih lanaca prodaje. Ovdje bih e, citirao riječi povjerenika koji kaže da Europska unija može ponuditi najkoncizniji sustav evaluacije zdravstvene ispravnosti hrane. Međutim, taj sustav je prilično skup. Hrana koja je kvalitetnija, ali ujedno i skuplja, je polako, polako nestaje sa tržišta, odnosno je jeftinija uvozna hrana. Europski potrošači su zadovoljni zbog visokih standarda koji se primjenjuju u proizvodnji hrane, međutim Lako bi se moglo dogoditi da se to dovede u pitanje budući da Europska unija izvozi hranu, ali isto tako i uvozi zahvaljujući inovacijama i jednakim tržišnim uvjetima. Europska unija može osigurati dovoljno visoko kvalitetne hrane za sve i to po prihvatljivim cijenama. Politika To vam govori o razmjerima problema koji se tiču opskrbe hranom ovdje u Europskoj uniji. A sada jedno pitanje za vas, povjereniče. U kojoj mjeri europska politika može pružiti jamstva da ćemo imati e, visoko kvalitetnu hranu te zamčiti opskrbu hranom? E, Robert Korek. Robert Korek u ime EKR-a. Izvolite, imate dvije minute. E, dzień dobri. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie... Hvala i lijepi pozdrav povjereniku. Predsjedniče, želim dakle iskoristiti ovu priliku, priliku da uputim pozdrav povjereniku u ime kluba zastupnika EKR. Želim vam samo reći da je naša politička skupina analizirala pitanja vezana uz sigurnost hrane i to vrlo detaljno iz perspektive tijela lokalne samouprave u Europskoj uniji. Ovo je vrlo važna tema. Mi vjerujemo da hrana koju proizvodimo na temelju prirodnih resursa je nešto što se može usporediti sa zrakom koji udišemo i sa okolišom oko nas. Dakle, to je jedna, jedno prirodno bogatstvo koje treba zaštititi i sačuvati. U ime političke skupine EKR er mogu vam reći da bismo mi radije da se ne govori o pitanjima koja se tiču zdravstvenog sektora. Mi smatramo da sustav zdravstvene skrbi treba ostati u nadležnosti država članica. Međutim, kada je riječ o održivoj proizvodnji hrane, mi svakako smatramo da je riječ o iznimno važnoj temi. Trebamo dati sve od sebe kako bi razna rješenja na lokalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini omogućila našim potrošačima da imaju pristup sigurnoj hrani, hranu čiji je sastav lako razumljiv na oznakama koje su istaknute na tim prehrambenim proizvodima. Drugim riječima, dakle, riječ je o hrani koja je zdravstveno ispravna. Tu moramo spomenuti i neke negativne trendove koji se mogu primijetiti kada je riječ o prehrambenoj politici. Ponekad se događa da kratki lanci prodaje postaju duži jer se tu upliču korporacije i zapravo proizvodi e, postaju udaljeni od proizvođača. Zatim tu je problem i kemijskih aditiva. Nie nadmjerni to da kako negativno utječe na ljudsko zdravlje. Međutim, ne bismo e, se htjeli previše uplitati u svakodnevne odluke koje donose potrošači. To ne znači da ne bismo trebali činiti više na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kako bi svi bili sigurni da je hrana koja se prodaje zdravstveno ispravna i da e, je to upravo ono što potvrđuju i oznake na prehrambenim artiklima. Mislim da bi sve odluke koje donesemo trebali ići u tom smjeru. Zahvaljujem svima. Hvala i vama. Imamo još e, četiri kratka govora. Gospodin, gospođa Carson, gospodin Abramavičius i još dva govornika. Gospodin Sakradeus e, će dobiti tri minute, a ostali po jednu minutu. Molim vas da se svi držimo vremena, da ne bismo prekoračili zadano vrijeme. Gospodin Bansta još. Uh, let's first have the... U redu, tu ćemo stati. Dakle, kao prvo, drugi izvjestitelj za mišljenje, gospodin Sakradeus, imate tri minute. E, danas ćemo govoriti o vašem mišljenju e, koje se tiče zdravstvenih sustava. E, dakle, imate riječ gospođo Sakradeus. Hvala. Ovdje sam. Danas poslije podne, nešto kasnije, raspravljat ćemo o izvješću Komisije o stanju zdravstvenih sustava u Europi. Na početku želim reći koliko mi je drago i koliko sam zahvalna komisiji na tim projektima koji se bave stanjem javnog zdravlja e, građana u Europi. Mi u odboru regija smatramo da je taj doprinos komisije izuzetno značajan. A u ovom mišljenju koje sam ja izradila može se vidjeti da postoje neke kronične bolesti i da su one zapravo najodgovornije za velik dio troškova u našem sustavu javnog zdravstva. Tako da bi trebalo nešto poduzeti kako bi se povećala učinkovitost posebno imajući na umu starenje stanovništva, odnosno sve veći udio starijih e, građana. Dakle, više bi se trebalo poduzeti u smislu prevencije. U prevenciju bismo trebali svakako uvrstiti i e, prehrambenu politiku. Na temelju stanja općeg zdravlja u Europskoj uniji možemo ustanoviti da smo se uhvatili u koštac sa e, dakle problemima pušenja i, i alkohola, međutim problem je pretilost, posebno kod djece, dakle prekomjerna težina. Ja se nadam da će povjerenik e, možda moći reći što se može učiniti na razini Europske unije kako bi sve E, kako bi se smanjio broj ljudi koji su, imaju prekomjernu težinu. Hvala. E, sada kolega na jednu minutu. Megítélésem szerint az energiatanúsítvány... Gospodin Borboli, hvala vam. Esetében. Hvala vam. Mislim da bismo trebali uvesti označavanje prekamenih proizvoda na oznaci, trebaju biti navedeni sastojci proizvoda, to mora biti lako razumljivo za potrošače. A isto tako bismo trebali i ekološki otisak navoditi na proizvode. Ja nemam mnogo vremena i zbog toga bih htio navesti samo nekoliko pozitivnih primjera. U proteklih nekoliko godina smo vidjeli da multinacionalne kompanije u pojedinim državama članicama Europske unije e, proizvode prehrambene proizvode slabije kvalitete nažalost to primjećujemo sve češće. Nažalost nije više tako da proizvodi koje proizvode multinacionalne kompanije e, imaju visoku kvalitetu. I moramo objektivno usvrditi da ta poduzeća iskorištavaju svoju veličinu zato da stavljaju mala i srednja poduzeća u regijama u e, sve nepovoljni položaj. Mi moramo ovdje hitno nešto poduzeti. Moramo ograničiti lokalnu proizvodnju, ne samo pomoću nego pomoću dijela. Hvala sljedeća gospođa Carson. Ok, uh, that's then, uh, Mr. Abramovićius. gospodin Let me speak some Lithuanian. Uh, gerbiamas komisarė, malonu matyti uh, regiono ir uh, Hvala. Drago mi je što ovdje imamo sastanak odbora regije s Vorenikom. Želim vam zahvaliti što ste došli k nama i što ste nam izložili vremenske rokove planove Europske komisije o ovoj temi. Iz ove rasprave možemo vidjeti da lokalne i regionalne samouprave pridavaju veliku važnost svemu onome što se trenutno priprema i radi na ovom području. Mi trebamo pomoći Europskoj komisiji pri e, provođenju praksi svih tih mjera, dakle na lokalnoj i regionalnoj razini. Zato što zdrav način života, sve ono što je povezano s prehranom e, su vrlo važne teme i to za sve nas. Želim vam sve najbolje pri vašem radu. Hvala vam lijepa. Uh, hvala. Sljedeći govornik. Gospodin Van Star, hvala vam. E, vaše prisustvo nam je izuzetno drago. To naglašava važnost e, ovog programa. Želim vam isto tako srdečno zahvaliti na vašem angažiranom govoru i na uvjerljivoj prezentaciji. Ja sam sam u svojoj profesionalnoj karijeri uvijek e, znanstveno e, impliciran e, u istraživanja. Ja sam uspostavio i Europski centar za istraživanja u poljoprivredi. Ja sam jako optimističan kada se radi o tome da spriječimo herbicide, pesticide, nitrate pri eh, upotrebi u eh, proizvodnih hrani, jer to ne opterećuje samo tlo, već i zdravlje i to doista ne može biti sastavni dio održive prehrambene politike. Masovni uzgoj životinja nije moguć uopće bez antibiotika, unatoč svim eh, nuspojavama. Zahvaljujem gospodinu Kompačeru na izvrsnom izvješću koje doista pokriva sve aspekte e, ne samo proizvodnje hrane, već isto tako svih onih povezanih područja sa, proizvodom, sa proizvodnjom uključuje, uključujući i to da se jako angažira za razvoj ruralnog e, prostora i za osiguranje radnih mjesta u tim prostorima. Ja vam srdečno zahvaljujem i mislim da su i amandmani koji su podneseni takvi da će još dodatno poboljšati izvješće. Hvala vam. Mrs. Bogdin. Hvala vam. Gospođa Bogdin. Merci, monsieur le Hvala vam. E, hvala vam predsjedniče, povjereniče, izvjestitelji. E, htjela bih se ipak e, vratiti na temu rasipanja hrane, da kako da smo mi protiv rasipanja hrane i čak mislimo da bi trebalo to svesti na nulu. Mi možemo raditi na mjerama prevencije e, kako bi građani mogli dobro kupovati, dobro konzumirati i dobro iskoristiti ostatak hrane. Međutim, da bi se poštivala sigurnost hrane, postoje pravila koja zapravo generiraju rasipanje hrane. Pritom mislim na propise koji se odnose na kantine u školama kao i na javne restorane gdje se nalaže da se proizvodi koji su pripremljeni a nisu konzumirani bacaju. Dakle, mislim da bi pravila trebala omogućiti da se ne baca toliko hrane, kao što je to sada slučaj. Hvala vam. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Danas govorimo o vrlo važnoj temi, to za koju smo svi zainteresirani. Ja imam jedno pitanje, jer cijelu ovu temu svi vrlo dobro poznajemo. U kojoj mjeri se kontrolira hrana koja završava na tanjurima evropskih građana? Kako oni mogu biti sigurni dakle, da je ono što jedu dobro, Hvala lijepo. Hvala vam. Dajem riječ povjereniku gospodinu Kajtisu, Izvolite. Hvala vam. Rado sam vas saslušao. Mišljenja su uglavnom vrlo slična. Prije svega, hvala vam na izvrsnom izvješću i na vašim doprinosima. Slažem se s vašim komentarima i sa vašim sugestijama. Međutim, osvrnuo bi se na jedno važno pitanje. Kolege iz ECR-a e su izrazili stajalište, a to je da zdravstvo spada u nacionalnu nadležnost. Međutim, želim vam skrenuti pozornost na definiciju zdravstva. Koju to definiciju Svjetske zdravstvene organizacije? Dakle, riječ je o dobrobiti, ne spominju se bolesti i tako dalje. Zdravstveni sustavi su dakako nacionalna nadležnost, ali kad govorimo o zdravstvu, jedinstvenom tržištu, proizvodnji hrane, netko je rekao hrana se proizvodi u jednoj eh, državi, potom ide u drugu državu. Kako regulirati ta pitanja? Je li ih moguće regulirati na nacionalnoj razini? problemi e, vezani uz javno zdravlje su transnacionalni, oni su globalna pitanja. Molim vas, ovdje govorimo o snažnim politikama za hranu, govorimo o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, to je povezano sa pitanjima zaštite okoliša, održivim razvojnim ciljevima i brojnim drugim politikama koje su horizontalne. Zdravlje je dobrobit i sada moramo vidjeti kako utjecati na ponašanje, dakle na gospodarske, socijalne čimbenike, kako se pozabaviti sa pitanjima povezanim uz okoliš. na, tom, na tim pitanjima moramo zajednički surađivati. Ne može se na to gledati samo s jedne uske nacionalne perspektive. Morate razumjeti da imati zdrave resurse znači imati panevropsku prehrambenu politiku, dakle panevropski pristup zajedničkoj poljoprivrednoj politici, te nadalje kako smanjiti upotrebu pesticida i tako dalje. Kako zaštititi okoliš, kako zaštititi izvore vode, energije i tako dalje. Predstavljeno je kružno gospodarstvo i s tim povezano problem e, bacanja hrane. To je panevropski problem. Naravno, postoje brojni instrumenti koji su u rukama lokalne vlasti, dakle regionalne vlasti na nacionalnoj razini, ali mi želimo stvoriti panevropsku dodatnu vrijednost kada govorimo o zdravlju. Hvala vam što ste spomenuli naše izvješće Health at Glance. To dakle daje ocjenu stanja zdravstva u čitavoj Europskoj uniji. Dakle, bavi se sveobuhvatno tim, e, tim područjem. Spomenuli, spomenuli ste u djece. Da, održali smo e, neformalni sastanak ministara zdravstva na Malti i to je bila glavna tema. Koji su tu instrumenti na raspolaganju? Kako se pozabaviti tim pitanjima, dakle boriti se protiv ovog agresivnog reklamiranja. To je povezano sa pitanjima marketinga, oporezivanja, potom trošarine na cigarete, alkohol, šećer i tako dalje. Moramo zajednički nastupiti i boriti se za zdraviju Europu. Jako dobro poznajemo socijalnu Europu, ali moramo shvatiti da nam je potrebna zdravija Europa. Ja sam spomenuo definiciju svjetske zdravstvene organizacije, ne onu vezanu uz e, bolesti, dakle plaćanja u zdravstvu, to je povezano sa zdravljem građana. Međutim, moramo se truditi da ljudi ostanu što je duže moguće zdravi. Moramo imati zajedničku prehrambenu politiku i također mjere vezane uz bacanje hrane. Ja sam liječnik i jako dobro znam o čemu razgovaram. I drago mi je što vidim e, čitav niz inicijativa na tom području. Gdje govorimo o vrlo konkretnim stvarima kao što su borba protiv bacanja hrane. Predstavit ćemo dakle okvirnu metodologiju na našem idućem sastanku ćemo vidjeti kako postići napredak na tom području, to uz razgovor sa svima vama kako bismo razvili tu metodologiju dakle, koja se tiče upravljanja dakle, otpadom u svim dakle, fazama, počevši od poljoprivrednog gospodarstva pa sve do potrošača. Dakle, veličina porcija je također dio ove politike borbe protiv bacanja hrane. Vi ste potom spomenuli kako se nositi sa pitanjima vezanim uz održivost proizvodnje hrane. Pa da, danas imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, reformulaciju dakle, hrane, bacanje hrane, ali nedostaju nutritivne politike diljem Europske unije. Pogledajte samo kako je teško provoditi komisijine prijedlog o mlijeku i povrću u školama. Mi dajemo novac i tražimo da se na lokalnoj razini bude aktivan, da se to iskoristi, zato što se radi o zdravlju djece. U školama, o bolnicama, tu je mogućnost da se ovdje pruži više svježe hrane i da se podrže lokalni proizvođači. Jučer smo održali raspravu o promjenama u javnoj nabavi, dakle mi je promjena propisa, na koji način ih promijeniti. Nacionalne vlade će imati pravo kupovati svježu hranu od lokalnih proizvođača. Riječ o malim i srednjim tvrtkama. Tu su mogućnosti da se pomogne našim poljoprivrednicima, našim lokalnim zajednicama, da one užive. Drago mi je zbog svih vaših prijedloga i sugestija i nastavit ćemo surađivati i općenito govoreći ispunjavamo svoje obaveze kada je riječ o odgovoru na pitanja poput označavanja proizvoda, dakle rok trajanja proizvoda, kako promijeniti propise kako bi se izbjeglo bacanje hrane. E, e, uz Kako pomoći tvrtkama da se bolje nose sa birokracijom? Dakle, ja ću prihvatiti vaš poziv i posjetiti Dansku. Ja sam bio u Kopenhagenu, vidio sam izvrsne školu, škole u kojima učite djecu o zdravoj prehrani, o proizvodnji zdrave hrane. Vidio sam sjajne primjere i još jednom ću vas posjetiti. Pozdravljam projekte u Helsinki, u Nizozemskoj, na Malti, u Italiji. Ja dosta putujem vidim tu mogućnosti za ohrabrenje naših e, zajednica radi razmjene, dakle, dobre prakse, tu su i naši prijatelji iz Litve, dakle, i oni se uspješno bore protiv bacanja hrane. Hvala vam lijepo. Uh, Hvala vam gospodine povjereniče. Evo još nekoliko riječi o našoj menzi. Tu su nas posjetili novinari, dakle gledali kako upravljamo problemom bacanja hrane. Ja neću komentirati kvalitetu hrane, ali barem postižemo rezultate kada je riječ o borbi protiv bacanja hrane. All um, let's uh, then uh, quickly go through the, the Hvala lijepa, prođemo kroz ovo uh, mišljenje. Dakle, tu je izvjestitelj Arno Kompačer. Tu on izradio ovo izvješće o europskoj prehrambenoj politici. Sada možemo preći izravno na glasanje. Ok, very briefly, Mr. Rapporteur. Vrlo kratko, gospodin izvjestitelj. Znam da sam već iskoristio prije u potpunosti moje vrijeme za govor, zato vrlo kratko želim zahvaliti e, znanstveniku, eh, profesoru Skambiku, koji me je popratio pri mom radu sa, eh, sa u Bolcanu i svim dionicima. Želim spomenuti ova tri amandmana koje ovdje vidite. Eh, ta tri amandmana će svi zajedno doprinijeti tome da još poboljšamo izvješće, posebice kada se radi o pilot projektima. O tome smo zajedno već raspravili. Dakle, vrlo je važno da se provede pilot projekt, zato što imamo e, jedan tak, zato što trenutno nemamo jedan takav horizontalni pristup ovoj temi i zbog toga e, želimo zajedno s Europskim parlamentom zamoliti Europsku komisiju da podrže provođenje pilot projekta negdje u Europskoj uniji kako bi vidjeli kako se to sve konkretno može provesti. Osim toga mislim da smo već najviše toga, sve što je važno rekli o ovom mišljenju, samo da kasnije kažem da ćemo se baviti temom zdravstva za koji čas, a ovdje imamo e, neku, neki pripremni koreks svega toga jer se tu radi o zdravlju i o e, tom zdravom načinu života, kao što je trgovenik malo prije rekao i hvala svima koji su doprinijeli radu na ovom izvješću. Hvala, pređemo na glasanje o amandmanima. A vrlo kratko, gospodine McCarthy. Slažem se s ovim mišljenjem da je potrebno imati veću sinergiju između sveučilišta, proizvođa, proizvođača hrane, dakle tijela za zaštitu okoliša. U gradu iz kojeg ja dolazim, Korku, imamo politike koje se bavu promocijom, eh, proviranjem zdrave hrane, u to je uključeno dakle i stjecanje vještina naših građana, cjeloživotno učenje mm, u sklopu programa Zdravi gradova. Dakle, tu se nudi čitav niz mogućnosti o ovom programu. Još jednom čestitam izvjestitelju. Hvala. Pređemo na glasanje. Imamo tri amandmana. Amandman 1. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv? Nitko. Dakle, usvaja se amandman broj 2. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv? Većina je za. Dakle, usvojeno amandman broj 3. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Dakle, cijelo izvješće ovako izmijenjeno. Tko je za? Protiv? usvojeno, suzdržani, nitko, dakle, jednoglasno usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Now we need to uh, make a change on the agenda, so we'll... No, promjenu u dnevnom redu, sada će nas obratiti povjerenik Barnije. Evo, pozdravljamo ga. I, na, i i počinjemo sa raspravom o Brexitu. All right, uh, let's continue the meeting and... Nastavimo sa sjednicom. Evo nekoliko uvodnih riječi. Hvala vam gospodine Brnije, što ste prihvatili naš poziv i došli na našu plenarnu sjednicu. Mi smo se već e, susreli i razgovarali, dakle, na sastanku konferencije predsjednika. Već smo se pozabavili ovim pitanjem cilj ovog, ove razmjene jest dakle razgovarati sa članovima odbora regija i reći koje su vaša stajališta vezana dakle uz ove odnose Europske unije i Ujedinjene kraljevine. S naše strane mi smo govorili da poštujemo odluku koju je donijela većina britanskih građana, ali sa druge strane svi su svjesni da to nosi rizik po stabilnost budućih generacija. Bez obzira što je vaša zadaća dakle, tehničke prirode, da, koordinirate, da koordinirate dakle, pregovorima, e, ishod istih neće tek abstraktno dotaknuti e, neke dijelove europskog zakonodavstva. On će definitivno utjecati na život europskih građana koji žive i rade u toj, e, u toj regiji, bilo dakle u Ujedinjenoj kraljevini ili u ostalih 27 zemalja članica. Odgovornost Europske unije je da sačuva svoje jedinstvo i pravo svih svojih građana. Ovo treba biti prioritet tijekom cijelog ovog procesa. Kako će to utjecati na živote ljudi, na živote zajednica i na tvrtke. Danas naši odabrani lideri, dakle dolaze iz 28 zemalja, članica, uključujući Ujedinjenu kraljevinu i žele s vama podijeliti mišljenje o tome kako će cijeli ovaj postupak utjecati na regije i na naše gradove. Dakle, ne samo na one uz, u prekograničnim pojasu, već i na sve one koji posluju dakle, diljem e, država članica. Gospodine Barnije, kada pogledamo vašu političku karijeru, svjesni smo, znamo da cijenite lokalnu i regionalnu vlast, iako odbor regija nema dakle, službenu, e, službenu ulogu tijekom pregovora, e, regionalni parlamenti će sudjelovati u postupku ratifikacije sporazuma koji će popratiti konačni dogovor o ovom pitanju. Naše institucionalno stajalište će se naći u rezoluciji koja će se usvojiti sutra. Unutra ćete pronaći zabrinutost, moguća rješenja, dakle od svih regija i predstavnika lokalnih zajednica 28 zemalja članica. Mi ćemo tijekom idućih mjeseci biti u kontaktu s vama da bismo vidjeli kako dakle o, kako ocijeniti dakle prijedloge koji budu dolazili s vaše strane. Ja sam već istaknuo u Londonu početkom ove godine kada sam razgovarao sa sugovornica, tamošnjim sugovornicima. ako Brexit i dalje ako znači Brexit, onda EU i dalje znači EU. Ne smijemo razvodniti sve naše uspjehe i našu političku viziju. Moramo e, štititi suverenost naših, e, štititi isključivu suverenost unutar Europske unije možda nije najbolji način. Najbolji način da se zaštite naš lokalni i regionalni interes znači nastaviti raditi zajedno uz poštovanje zajedničkih vrijednosti. To je ono što Europska unija čini i što ćemo nastaviti činiti. Mi jesmo i ostaćemo ujedinjeni. Međutim, moramo iskoristiti ovu krizu i pretvoriti u priliku, priliku za budućnost. U ime na gradova e, regija. Mi smo spremni izraditi rješenja o načinima na koji se Europska unija može reformirati da bi bolje radila i da bi radila dakle, na korist svojih građana. Želimo da postignete dobar sporazum i to za sve građane Europske unije. Izvolite, imate riječ. Euh, merci, monsieur le président. Hvala vam gospodine predsjedniče Markula. Dobar dan eh, svima vama, dame i gospodo, predsjednici regija, gradonačelnici, članovi odbora regija. Ja sam vrlo sretan što vas ovdje danas mogu vidjeti. Želim zahvaliti eh, predsjedniku Markuli na pozivu. Eh, danas ću govoriti o pregovorima vrlo teškim pregovorima i izvanrednim pregovorima koji će uskoro započeti. Iskreno rečeno, ovo je prvi put da javno govorim od studenog o e, ovom procesu. Dopustite mi da prvo izrazim e, solidarnost zato što se u ovom trenutku kada govorim, prisjećamo e, e, toga da se u britanskom parlamentu e, odvija nešto strašno. Ja ne znam točno o čemu se radi kod tih događaja, ali želim reći u ovom trenutku i budući da govorim o ovoj temi, da moramo izraziti našu solidarnost, da želim izraziti moju solidarnost sa britanskim vlastima i sa britanskim narodom. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Dame i gospodo, važni članici, članovi, e, već 44 godine Europska unija i Ujedinjena kraljevina imaju zajednički projekt. 44 godine smo zajedno izgrađivali jedinstveno tržište. Uklonili smo granice među nama, usvojili smo zajednička pravila e, na korist slobode kretanja ljudi, dobara i usluga. Zajedno smo stvorili e, europsko građanstvo koje je dodatak e, nacionalnom državljanstvu. Stvorili smo vladavinu prava, mir, e, osnažili demokracije koje su sama srž europskog identiteta. Zajedno smo popratili proces e, ujedinjenja Europe nakon pada Berlinskog zida i Ujedinjena kraljevina je tada pokazivala veliku ambicioznost e, za otvaranje granica, za otvaranje tržišta rada, za radnike iz novih država članica i mi smo se stvarno vezili da ćemo dugoročno financirati e, kohezijsku politiku Europske unije i to je nešto što je vama kao članovima odbora vrlo važno kako bi uklonili te teritorijalne povijesne e, jazove i razlike na našem kontinentu. Taj zajednički projekt će se nastaviti, ali od sada bez Ujedinjene kraljevine. Budući da ona tako želi, e, odluka većine e, britanskih građana da napuste Europsku uniju dovelo nas je do, dovela nas je do ove izvanredne situacije. Sada znamo da će Ujedinjena kraljevina službeno e, naznačiti svoju želju da napusti e, Europsku uniju 29. ožujka, dakle za nekoliko dana i e, taj službeni dopis će zatim službeno pokrenuti razdoblje pregovora od dakle dvije godine, 24 mjeseci. na temelju te dojave 27 čelnika država članica kao i predsjednik Tusk te predsjednik Juncker će nekoliko tjedana zajedno raditi na izradi e, smjernica dakle na engleskom guidelines, koje će biti potrebne za provođenje tih pregovora i naravno ja ću to sve isto tako popratiti. E, poštivat ću mandat koje su mi dali vijeće, Europsko vijeće i e, nadam se da ću uživati i u Europskog parlamenta koji nas evo danas ugošćuje ovdje. Dame i gospodo, Brexit će imati značajne posljedice na ljude, na gospodarstvo, na financije, na pravno stanje, na društveno stanje, na politiku. Moramo znati da bi odsudstvo sporazuma e, još imalo i dalekosežnje posljedice za sve nas više od 4 milijuna britanskih e, građana e, žive u Europskoj uniji, u drugim državama članicama i oni bi se našli u potpunoj, e, potpunoj sigurnosti što se tiče njihovih prava i isto tako bi moglo doći do promjene u trgovini, moglo bi doći do stokih carinskih pravila i kontrola što bi otežalo našu međusobnu trgovinu došlo bi e, primjerice do velikih poteškoća u zračnom prometu od i prema ujedinoj kraljevini. E, zatim e, imamo i cirkulaciju nuklearnih primjerice materijala između te dvije strane, a Ujedinoj Kraljevini bi uskoro mogla biti izvan Euratoma. I kada ne bi došlo do sporazuma, to bi bilo negativno i po Ujedinjenoj kraljevini. Znamo da dvije trećine trgovinske razmjene Ujedine kraljevine se tiču jedinstvenog tržišta i onih sporazuma o slobodnoj trgovini koje smo mi kao Europska unija potpisali sa više od 60 država partnera. Ali Europska unija, naša Europska unija bi također od toga mogla patiti. Čak i ako ćemo u svakom slučaju nastaviti uživati u jedinstvenom tržištu u okviru 27. država članica i u našim sporazumima o slobodnoj trgovini. Dame i gospodo, taj scenarij, da se ne postigne dogovor, da nema dogovora, taj no deal, e, nije nešto što mi želimo. Mi želimo e, sporazum, mi želimo postići uspjeh. Uspjeh ne na uštrb e, Britanaca, već sa njima. I zbog toga u ime 27. država članica sa cijelom svojom ekipom želim danas izraziti e, želju da postignemo sporazum o uređenom e, povlačenju, povlačenju Ujedinjene iz Europske unije te da pripremimo put e, za, nove, za nova partnerstva koja ćemo izraditi s njima. A budući da mi dajete ovu priliku, danas bih htio govoriti i o uvjetima koji su nam potrebni za uspjeh gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Prvi uvjet je jedinstvo 27 država članica. To je nešto što ide ruku pod ruku sa transparentnošću i javnim raspravama. Ja sam 1. listopada preuzeo ovu dužnost. Sastao sam se s vladama 27 država članica u protekli nekoliko tjedana krenuo sam sa drugim krugom posjeta glavnih gradova kako bi se ponovno sastao sa vladama, sa nacionalnim parlamentima, sa sindikatima i sa e, regionalnim organizacijama. Tijekom tog razdoblja i tijekom čitavog trajanja pregovora ja ću naravno raditi uskoj suradnji i sa Europskim vijećem, e, sa predsjednikom Donaldom Tuskom, sa vijećem, sa Europskim parlamentom, sa predsjednikom Europskog parlamenta gospodinom Tajanijem i sa svim drugim tijelima i institucijama Europske unije. I e, stoga, e, gospodine predsjedniče Markula, dame i gospodo, sam vrlo sretan što vam se danas mogu obratiti u odboru regija, e, budući da sam toliko često surađivao s vama u prošlosti kada sam bio povjerenik za regionalnu politiku. Jer vi predstavljate glas regija, gradova, ruralnih područja e, u čitavoj toj raznolikosti koja postoji. Jedinstvo ne znači uniformnost. Jedinstvo je prvi uvjet za postizanje pregovora, za postizanje dogovora pri pregovorima. Naravno, to je u obostranom interesu, ali to je jako i u interesu Ujedinjene kraljevine, to želim naglasiti. A znam da su neki od naših britanskih partnera ovdje prisutni u dvorani. Jer na kraju krajeva obojici je potrebna jedinstvena Europa za postizanje dogovora. Dopustite mi da još nešto nadodam. To će jedinstvo biti još i jače ako e, ga izgradimo na temelju transparentnosti i javnih rasprava. A vi ćete još jednom, kao odbor regija, to znam, sudjelovati u tim e, javnim raspravama. Ti se pregovori ne, mogu, ne smiju odvijati u tajnosti. Mi ćemo pregovarati na transparentan i otvoren način i svakome ćemo govoriti što radimo. Tijekom tih pregovora moramo također e, objektivno obrazložiti što znači napustiti Europsku uniju za dakle državu koja napušta Europsku uniju, ali isto tako i za ostale države članice. E, dame i gospodo, moramo reći istinu i to ćemo i učiniti. Reći istinu našim građanima, vezano uz to što znači Brexit. E, drugi uvjet za postizanje sporazuma je to da uklonimo tu nesigurnost e, do koje je došlo zbog odluke Jedine kraljevine da napusti Europsku uniju. Ta nesigurnost tiče se prije svega onih 4,5 milijuna državljana, onih polskih studenta koji studiraju na britanskim sveučilištima pod istim uvjetima kao i britanski e, studenti. Zatim britanski umirovljenici koji žive u Španjolskoj, koji imaju pravo na zdravstvenu skrb e, pod jednakim uvjetima kao i španjolski umirovljenici. Zatim e, rumunske bolničarke, rumunski liječnici koji doprinose kvaliteti zdravstvene skrbi u Jedinoj kraljevini zatim i inženjeri iz Italije, iz Njemačke ili iz drugih država koji se odlučuju na rad u Jedinoj kraljevini kao i e, tisuće Britanaca koji su donijeli tu istu odluku da žele raditi primjerice u Berlinu, Rimu e, ili pak u Beču. Mi čujemo njihove zabrinutosti, mi ih razumijemo i moramo učinkovito na to odgovoriti trebamo im zajamčiti prava kao europski građani. To je ono što će dugoročno gledano biti naš prioritet i to od samog početka pregovora. Naša misa vodilja bit će ta da su građani na prvom mjestu. U tom smislu pozdravljam odluku kolegija do koje je došlo danas ujutro da se registrira inicijativa građana E, ova pitanja o kojima se tu radi su vrlo složena. Bilo da se radi o pravima onih koji imaju e, boravište negdje, o pristupu tržištu rada, o pravi, umirovljeničkim pravima, socijalnim pravima ili pristupu e, obrazovanju. Mi ćemo raditi na metodički način i svaki naš odgovor će E, obuhvaćati sve ove detalje i mi već radimo s državama članicama na tome. Za to će nam biti potrebno određeno vrijeme, svakako nekoliko mjeseci, ali moramo obaviti taj ozbiljan pravni posao oko svega ovoga s Ujedinom kraljevinom. No trebali bismo se i moramo se što prije dogovoriti oko samih načela, dakle vezano uz kontinuitet, uz e, uzajamnost i uz načelo nediskriminacije kako ti građani ne bi i dalje živjeli u nesigurnosti. E, dame i gospodo, zatim nam slijedi nesigurnost za lokalna i regionalna tijela vlasti i za sve korisnike e, programa koji se trenutno financiraju iz europskog proračuna. O kome i o čemu tu govorimo? Korisnici Europskog socijalnog fonda, primjerice, tu imamo gotovo 90 milijardi eura na raspolaganju za sve regije koji pomažu onim muškarcima i ženama koji imaju najslabije kvalifikacije i koji imaju najveće poteškoće pri pronalaženju posla. Zatim korisnici Europskog e, fonda za ruralni razvoj, to je fond kojeg vi jako dobro poznajete, tu govorimo o skoro 200 milijardi eura e, za e, pružanje podrške regijama u poteškoćama, izoliranim regijama, E, uključujući i najudaljenije regije. Zatim, korisnici e, Junkerovog plana za ulaganje, tu imamo gotovo 315 milijardi eura ulaganja, zahvaljujući čemu ćemo se boriti protiv klimatskih promjena. To je samo jedan primjer. Na primjer, financirat ćemo vetroelektrane u Belgiji, a poticat ćemo i e, napravljenu zdravstvenu infrastrukturu u Jedinoj kraljevini primjerice. Zatim korisnici istraživačkog programa Obzor 2020. što omogućuje Europskoj uniji da gotovo 80 milijardi eura ulaže u znanost i u industrijsko istraživanje, što nam pomaže da se nosimo sa onim najvećim izazovima našeg doba. Gospodine predsjedniče, dragi članovi, sve ove programe smo zajedno odobrili u krugu 28 država članica, dakle sa Ujedinjenom kraljevinom. Zajedno ih financiramo u tom formatu i mi od njih imamo koristi isto tako u tom formatu. Svaka država mora ispoštovati e, one obveze koje je preuzela prema drugima. Da budem jasan, kada neka država napušta Europsku uniju, nema nikakve kazne nema nikakve cijene koju ona mora platiti kako bi napustila Europsku uniju, ali moramo pomiriti račune, ni više ni manje od toga. Nećemo tražiti od Britanaca da plate e, pa i samo euro za nešto za što nisu, e, za što se nisu složili e, kao 28 država članica, ali mi isto tako poštujemo one obveze koje Ujedinjena kraljevina ima prema svojim građanama, prema svojim poduzećama, prema svojim regijama. Dakle, tu se radi o jednom načinu postupanja uz uzajamnu odgovornost. I gospodine predsjedniče, ako mogu skromno citirati jednog od najvećih ljudi u povijesti čovječanstva, to je gospodin Winston Churchill. Dakle, cijena e, veličine je odgovornost. To je istina za Ujedinu kraljevinu, ali su tako i za nas. Treća nesigurnost e, do koje je došlo zbog odluke Ujedine kraljevine da izađe iz Europske unije tiče se granica Europske unije i tu prije svega mislim na Irsku. Bio sam povjerenik i bio sam nadležan za mirovni proces. Ja razumijem ulogu Europske unije pri poticanju dijaloga mm, u Sjevernoj Irskoj i pri E, podržavanju e, mirovnog sporazuma s Velikog petka i tu je Ujedina kraljevina jedan od jamaca za taj mirovni proces i zbog toga ćemo mi i ja vrlo pripaziti na posljedice e, odluke Ujedine kraljevine da napusti Carinsku uniju i vezano u sve ono što bi moglo u ovom ili onom obliku oslabiti dijalog i mir. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, postoji još jedan treći uvjet za uspjeh. Moramo stvari raditi po redu i e, gledati ispravno na njih. Cilj je izgraditi novi odnos između Europske unije i Ujedine kraljevine, to na čvrstim temeljima i uz e, uzajamnu odgovornost. Dakle, moramo sve staviti u red. Moramo naći e, načela za uređen izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije kako bi zatim mogli u duhu povjerenja raspravljati o našem budućem odnosu s njima. E, što prije se složimo oko tih e, načela izlaska iz Europske unije, to ćemo prije moći krenuti e, na definiranje našeg odnosa. Ako ne uspijemo ukloniti te nesigurnosti, ako ta teška pitanja ostavimo za kraj ili za kasnije, onda e, se izlažemo riziku da ćemo doživjeti neuspjeh i tu e, doista ne mogu to dovoljno naglasiti. Naravno će biti teških trenutaka, ali ja sam u mom javnom životu, pa i kad sam bio predsjednik e, jednog e, lokalnog tijela u Savoji, u mojoj državi, e, vidio da se prepreke mogu uvijek lakše svladati kada imamo neku perspektivu, neku viziju, kada sve probleme stavimo u taj kontekst i to je ono što želimo napraviti što prije moguće. Koja je to perspektiva? To je perspektiva novog partnerstva između Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Od kada sam sa 21 godinom 72. prvi put glasovao na izborima, kada sam e, sudjelo u toj kampanji za ulazak u Ujedine kraljevine Europsku uniju i oni koji su malo stariji se toga sjećaju, mi smo imali referendum o ulasku u jedne kraljevine Europsku uniju u Francuskoj. Od tog dana ja sam i dalje uvjeren u to da smo izrazito povezani s Jednom kraljevinom, da imamo zajednicu vrijednosti i interesa. Naravno, prerano je da sada pregovaramo o tom novom partnerstvu, ali nije prerano da zadamo e, one glavne smjernice. U okviru tog partnerstva imat ćemo sporazum o slobodnoj trgovini, o tome ćemo pregovarati kada za to dođe vrijeme s Ujedinom kraljevinom. Taj sporazum o slobodnoj trgovini neće biti sličan nijednom drugom sporazumu koji danas postoji. I moramo se pripremiti e, za tako nešto. Ujedinjena kraljevina je donijela odluku da će napustiti jedinstveno tržište i carinsku uniju i dakle za dvije godine bit će treća država. Za dvije godine bit će treća država. S takvom odlukom e, Ujedna kraljevina se automatski nalazi u nepovoljnijem položaju od e, onoga države članice Europske unije i neće joj više biti moguće sudjelovati e, u jedinstvenom tržištu kako ona želi, dakle a la carte. E, dame i gospodine, postoji presedan e, takvom sporazumu o slobodnoj trgovini, e, jer do sada svi sporazumi o slobodnoj trgovini koje je ispregovarala Europska unija sa više od 60 trećih država, primjerice sa Južnom Korejom, nedavno s Kanadom, svi ti sporazumi su naime obuhvaćeni u jednom procesu regulatorne konvergencije, a Brexit nas dovodi u jednu drugačiju situaciju, zato što su danas naša pravila, naši standardi u potpunosti jednaki između 27 država članica i Ujedinjene kraljevine. Dakle, na samom početku pregovora je tako. I ono dakle što je nama cilj nije regulatorna konvergencija, nego e, da izbjegnemo taj rizik da dođe do regulatorne divergencije u budućnosti, što bi moglo naškoditi jedinstvenom tržištu i stoga se nameće oprez i mi ćemo i biti oprezni kako bi se ta e, regulatorna divergencija ne bi pretvorila u regulatorni dumping. Europski parlament, ja kao pregovarač, nacionalni parlamenti, lokalna i regionalna tijela, javnost, odgovorne osobe, sve, sve u to moraju biti uključene. Inače će doći do protivljenja tom sporazumu. E, bit Biće onih koji će se protiviti samom sporazumu o slobodnoj trgovini, ako ne bude tako. A podsjećam da će taj sporazum svakako biti mješoviti sporazum i da će u svakom slučaju ga morati ratificirati sve države članice te 27 nacionalnih parlamenta. I zbog toga bismo trebali spriječiti taj rizik da dođe dakle, do regulatornog dumpinga. Zbog toga moramo zajamčiti da postoje jednaka pravila igre za sve i da to učinkovito provedemo. To će biti e, od ključnog značaja. E, gospodine predsjedniče, mi se slažemo s Terezom May, koja nedavno u jednom govoru apelira na hrabar e, i ambiciozan sporazum u slobodnoj trgovini. Da, mi moramo biti svi zajedno ambiciozni, ali za nas, i moram to jasno reći, e, će se ta ambicija primjenjivati i na e, porezne standarde, okolišne standarde, na zaštitu potrošača, što je europskim građanima s pravom vrlo važno. Spomenuo sam e, zajedničku e, uniju vrijednosti s Ujedinom kraljevinom. To nadilazi trgovinu. Ta ambicija koju sam malo prije spomenuo vrijedi i za naše zajedničke djelatnosti po pitanju istraživanja i razvoja, za naše sveučilište, za naše laboratorije, e, iako će se naravno promijeniti naš trenutni okvir za suradnju u budućnosti. Naša ambicija se tiče isto tako i borbe protiv klimatskih promjena gdje možemo ostvariti još i bolji uspjeh ako svi zajedno zadržimo e, taj duh preuzetih obveza iz sporazuma iz Pariza. To se tiče isto tako i međunarodne suradnje za razvoj, e, posebice kada govorimo o e, našem velikom susjednom kontinentu Africi. To se tiče i unutarnje sigurnosti, ali i vanjske sigurnosti, e, protiv terorizma, razmjene informacija, borbe protiv e, hibridnih prijetnji ili e, kibernetičke sigurnosti. Danas to spominjem, e, posebice imajući na umu eventualne žrtve iz Londona, ali isto tako i kao znak sjećanja žrtava iz Brisela, onih do kojih je došlo 22. ožujka, ali i svih žrtava različitih napada u svijetu. Zatim isto tako e, imamo zajedničke interese po pitanju obrane. Tu je jedna kraljevina uvijek bila aktivna zajedno sa drugim državama članicama Europske unije u okviru NATO saveza. To će se nastaviti, ali imat ćemo i nekoliko europskih inicijativa i programa vezano uz e, zajedničku sigurnosnu i vanjsku politiku. 27. država članica će provoditi inicijative u svrhu vlastite obrane na temelju e, nedavnih prijedloga koje je iznijela Federica Mogherini i e, Europska komisija. I stoga se moramo staviti tu mogućnost da bilateralno surađujemo ako se pokaže potreba za to sa ujedinunom kraljevinom. Mi ne smijemo e, olako shvatiti pitanje sigurnosti naših građana i stoga ne možemo eh, dati ustupke po pitanju sigurnosti, a za dobiti eh, neke trgovačke ili ekonomske prednosti s Ujedinom kraljevinom. Što se tiče partnerstva, eh, moramo vidjeti koje su to prijelazni dogovori. Naravno, potrebno će biti vremena za našeg partnerstva, e, morat ćemo definirati našu suradnju, našu trgovinu. Treba ćemo dakle naći neki prijelazni dogovor i još je pre rano za mene, ne mogu još o tome govoriti, ali u svakom slučaju ćemo morati e, taj prijelazni sporazum u, e, graditi u naš europski pravni okviri, naše zakonodavstvo. Takav sporazum će svakako biti vremenski ograničen i svakako nećemo dopustiti da e, se izgradi e, jedinstveno tržište a la carte. Na kraju e, svog izlaganja želim reći da je naša namjera da ostvarimo uspjeh u tim teškim pregovorima. Bićemo čvrsti, bit ćemo prijateljski nastrojeni, ali nikad nećemo biti naivni. E, danas sam vam vrlo otvoreno govorio o tome, gospodine predsjedniče, kako bi svi shvatili koji su to uvjeti koji su nam potrebni za uspjeh, da dakle zajedno surađujemo u okviru 27. država članica, kao i uvijek, e, u tom duhu transparentnosti i uz pomoć javnih rasprava. Da što prije uklonimo nesigurnost e, do koje je došlo zbog britanske odluke da napusti Europsku uniju, da se pobrinemo za sigurnost naših građana, za korisnike europskog proračuna i da kao treće sve to dobro uredimo i da to dobro ukvirimo. To će predstaviti solidan temelj za razgovore o e, našem budućem odnosu s Ujedinjenom kraljevinom. I budući da govorimo o budućnosti za 27 država članica, za našu, o našoj zajedničkoj budućnosti, tu moramo izistirati na činjenici da imamo izazove i da se ti izazovi ne tiču samo Brexita, da postoje mnogi drugi izazovi. Prioritet će dalje biti da ojačamo i ako je potrebno reformiramo našu Europsku uniju kako bismo svadili zajedničke izazove. Europska komisija pod vodstvom predsjednika Jean-Claude Junckera je nedavno potaknula tu raspravu tako što je objavila bijelu knjigu o budućnosti Europske unije. Ovaj tjedan preko sutra eh, čelnice države, član, države članice će se sastati u Rimu kako bi obilježili 60. godišnicu e, potpisivanja rimskih ugovora u Rimu. Dame i gospodo, unatoč krizama, unatoč Brexitu, unatoč poteškoćama, ta obljetnica rimskih ugovora ne bi trebala biti e, nostalgična obrana, e, da budemo rezignirani. To je trenutak za nas, za nas 27. da imamo novo ishodište na neki način za Europsku uniju i za naše djelovanje. Hvala vam lijepa. Um, thank you, thank you uh, Hvala vam. Sada imamo već 14 zahtjeva za riječ. Morat ću biti jako strog kada je riječ o vremenu za javljanje. Budite kratki. Molim vas, a onda ćemo čuti odgovor gospodina Barnijeja. Michael Murphy iz EPP-a. Izvolite. E U ime Hvala gospodinu Barnieru što je danas s nama. Nadam se da ovo može biti dio ukupnog dijaloga. Kao evropljanin žalim zbog odluke Ujedinjene kraljevine za napuštanjem Evropske unije, ali nakon dugog vremena špekulacija Sada ulazimo u razdoblje kada valja potražiti rješenja za izazove koje pred Brexit, kako za Ujedinjenu kraljevinu, tako i za Europsku uniju. Utjecaj Brexita će brzo i izravno se osjetiti na lokalnoj i na, lokalnoj, na regionalnoj razini. Ja dolazim iz jedne regije koja ima važnu prehrambenu poljoprivrednu industriju. Ljudi se brinu za svoju budućnost. Irski sektor proizvodnje hrane je jako izložen dakle, mogućim utjecajem Brexita što bi utjecao na ograničenje trgovine. Mi izvozimo pet puta više od europskog prosjeka u Ujedinjenu kraljevinu. Pozdravljam, gospodine Barnije, ono što ste rekli vezani uz činjenicu da nijedna država članica se neće naći u lošoj poziciji zbog ovoga što se događa. Također ovdje tražimo e, promjenu, dakle vezano uz državnu pomoć, dakle kako bi se pomoglo našem e, sektoru proizvodnje hrane koji bi mogao ovdje pretrpiti udarce. Znam da ste vi i vaša ekipa svjesni e, onoga što će se može dogoditi vezano uz granicu sa Sjevernom Irskom. Tamo se nalazi gotovo dva milijuna ljudi koji imaju irsko, odnosno evropsko državljanstvo. Ovo može pokazati kako ovaj loš e, ishod, dakle može penalizirati ljude koji žive u tom području svijeta. Gospodine Barnije, što mislite o povratku granica dakle između Irske i Sjeverne Irske? Kako će to utjecati na odnose zemalja? Hoće li Europska unija raditi sa, sa e, nama da do toga ne dođe? Pregovori će nastaviti, dakle tijekom idućih godine dominirat će Europsku agendu. Međutim, također je važno osigurati se da preostalih 27 zemalja članica izgrade zajedno viziju budućnosti za građane i da se fokusiraju na prioritete kao što su rast i zapošljavanje, da se uspješno nosimo sa problemom migracija. Također radujem se pregovorima, a pesimist vidi teškoće u svakoj mogućnosti, a mi smo u EPP-u e, optimisti, vidimo e, mogućnosti u svakoj, u svakoj neprilici. Hvala lijepo, kolega iz Njemačke u ime PESA. Ja, ob mir drei Minuten gelingen, weiß ich nicht, aber ich versuche es erst Hvala, ne znam hoće li mi tri minute biti dovoljne, ali evo uputio bih e, sada e, svoje dakle, misli žrtvama koje, do kojih je danas došlo u Velikoj Britaniji soft ili hard Brexit, bez obzira na koračni ishod, ovo će biti najteži pregovori za Europsku uniju. Već i sam odabir riječi izaziva zabrinutost jer se govori o isključivo o trgovinskim interesima, ali ovdje se zapravo radi o vrijednostima, odnosima između ljudi dakle o nečem članstvu u Europskoj uniji koje je trajalo 44 godine. To je jednostavno okarakteriziralo eh, i brojne međuljudske odnose. To su osobe koje su dosad uživale slobodu kretanja, koje žive, dakle kao europljani u Velikoj Britaniji ili su pak to Britanci koji žive u Europskoj uniji, njima je potrebna jasnoća, potrebna im je sigurnost. Vi ste rekli građani na prvom mjestu i to mi se čini jako važno. Ovi ljudi su utjecali na živote čitavih regija. Tu je situacija dakle, u Irskoj, Sjevernoj Irskoj, Kale, ali i najudaljenije regije imaju poseban odnos dakle, sa Ujedinjenom kraljevinom. Rajna i Vestfalija također može, može biti zahvalna Velikoj Britaniji. Dakle, u ovom kontekstu ovi pregovori će zasigurno biti jako složeni, vjerojatno složeniji od pregovora o CETI. Ovi e, trgovinski pregovori trebaju još više uzeti u obzir naše vrijednosti pozivam vas također da u pregovore uvedete lokalnu i regionalnu perspektivu. I e, nakon izlaska Ujedinjene kraljevine siguran sam da ćemo s tom zemljom imati jako bliske odnose. Imao bih za vas jedno pitanje. Možete li nam potvrditi da članak 50 e, povuče dakle e, želju za izlaskom, naravno ukoliko motivira svoju odluku. Dakle, bilo bi moguće ponovno dakle nastaviti ovaj period od dvije godine. Hvala lijepo. Predstavnik Aldea iz Belgije, izvolite. Hvala lijepo. Brexit je moralni i politički poraz. Moramo spriječiti sada da postane i ekonomski i financijski poraz. Drago nam je e, što ste nam naznačili ovu jasnu sliku onoga što će nas očekuje, dakle, ovih temeljnih načela od kojih se ne smijemo udaljiti. Dakle, dogovor o Brexitu ne može biti bolji od, od članstva u Europskoj uniji. Vi ste tu istaknuli čitav niz pojedinosti, ali međutim imam za vas tri pitanja. Građani Ujedinjenog kraljevstva koji žele nastaviti živjeti u Europskoj uniji. Kako pronaći kreativna rješenja? Riječ je o ljudima koji su dijelom našeg projekta i sada bi se trebali odvojiti od nas. Što učiniti? Drugo, regionalna neslaganja što napraviti. Neke regije će ovo pogoditi više od drugih. Sada smo čuli primjer Irske, Sjeverne Irske. To će značiti ekonomske, ali i sigurnosne implikacije. Što učiniti? Nadalje proračun. Proračun mora ostati cjelovit. Kako popuniti prazninu do koje će doći u proračunu? kako zajamčiti gradovima i regijama da će dalje imati sredstva na raspolaganju. I zatim apel e, i našoj organizaciji, dakle odboru regija. Smatram da je naša obveza tražiti kontakt sa lokalnim regionalnim dionicima iz Ujedinjene kraljevine, dakle London, Škotska, Sjeverna Irska, otvoriti dijalog i čuti kako oni gledaju na budućnost i kako možemo zajedno raditi za budućnost. ulazimo na jedan nepoznati teritorij. Hvala lijepo. Toni Buhanan iz Ujedinjene kraljevine. Izvolite. Dear President, dear Mr. Barnier, on behalf of the... E Hvala lijepo. Ja sam ponosni evropljanin, ponosni škot i Želio bih da možemo doprinijeti budućnosti europskih rasprava kao punopravni član. Tu su dobre stvari na kojima možemo zajedno raditi. Evropska unija je bila dobra prema našim sugrađanima i lokalnoj vlasti, donijela mogućnosti za ljude dakle, da uče, studiraju, rade diljem Evrope. To toga su imali koristi brojni škoti. Tu su prilike za naše tvrtke, prilika da sudjelujemo u raspravama poput ovih i to kao punopravni član. Ovo su izuzetna vremena, toga su svjesni svi ovdje. Škotska je u velikoj mjeri glasovala za ostanak. Gotovo 70% sva lokalna tijela su glasala za ostanak. Tako je bilo u mojoj izbornoj jedinici. Nacionalna, dakle, tijela Škotske sve stranke daju podršku tome i moja želja je da sva lokalna tijela nastave surađivati s našim europskim kolegama. Danas se nalazimo na rubu ponora, dakle pokretanje članka 50, tu prijeti hard Brexit prijeti ukidanju radnih mjesta u Škotsku. Škotskoj bit će, moći će naštetiti našoj prehrambenoj industriji. Odbor regije ovdje od velike važnosti, dakle da ublaži utjecaj Brexita, naročito na lokalnoj razini. Ja sam istaknuo da će to utjecati na prava naših građana, na njihovo slobodno kretanje, poljoprivredu, ribarstvo, politike zaštite okoliša, tu je COP21, mirovine, zdravstveni sustav, tek da nabrojim neke. Škotska je evropska je, treba nam evropska potpora u ovim demokratskim izazovima i Pozdravljamo rezoluciju koju ste najavili, naravno radujemo se nastavku dijaloga. Judith Wallis, ECR, Ujedinjena kraljevina, izvolite. E Hvala lijepo, pozdravljam vas u ime ECR-a izlazak Ujedinjene kraljevine će se osjetiti na lokalnoj razini. Zato pozdravljam vaš interes za suradnjom sa lokalnim vlastima. Želim da ovdje u pregovorima iskoristite sve mogućnosti da kako mogu doći sa lokalne razine da biste pospješili proces e, pregovora, da se dođe do dogovora koji će biti na korist sviju. Odlazak e, jedne članice iz Unije nije igra nulte sume, tu su uključeni brojni interesi nije u interesu niti jedne strane da ovdje netko izgubi, da bude gubitnik. U ECR-u smo uključeni u dijalog sa različitim razinama vlasti, sa lokalnim dionicima to još od ishoda referenduma, bez obzira na njihova stajališta o izlasku Ujedinjene kraljevine, svi su se složili o potrebi nastavka suradnje između Ujedinjene kraljevine i ostalih 27 država članica. Tu, će, postoje dalje zajednički interesi i na lokalnoj i na regionalnoj razini. I od zato ključne važnosti da kada govorimo o budućnosti EU-a, da uzmemo u obzir budućnost cijele Europske unije, to će ovisiti o našoj mogućnosti da zajedno radimo i sa onim dijelovima kontinenta koji nisu dijelom EU-a. Ne moramo zajedno donositi zakone da bismo zajednički prosperirali, naročito u sektorima u kojima želimo zajedno raditi, dakle energet, pitanja energetike, upravljanje otpadom i tako dalje. Prošle godine smo imali ovdje teroristički napad u Briselu, a danas se to dogodilo u Londonu. Mi napuštamo Europsku uniju, vraćamo se dakle vlastitom upravljanju, ali odnosi između nas su za nas jako važni, to stoji u članku 8. To ne znači da ćemo se mi izolirati, sasvim suprotno. Mi tražimo dobre odnose sa članicama Europske unije i sa ostatkom svijeta i vjerujemo u slobodnu trgovinu radi obostrane koristi i prosperiteta naših građana. Hvala. U ime nacionalne delegacije kraljevine, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine Barnier, dragi kolege. Hvala vam što ste mi omogućili da eh, vam se obratim u ime predstavnika, dakle, lokalne zajednice eh, Walesa, Škotske, Sjeverne Irske i Engleske. Hvala vam gospodine Markula što ste posjetili London u siječnju i susreli se sa ministrom nadležnim za pitanje Brexita. To je vrlo važno za nastavak našeg dijaloga. Svi stavljamo, svi se oslanjamo na lokalnu vlast, na regionalnu vlast koja će nastaviti surađivati sa Europskom unijom bez obzira na ishod pregovora. Mi želimo trgovati sa Europskom unijom i privući njene talente i izvoziti naše talente u Europsku uniju. Međutim, morat ćemo i dalje nastaviti graditi gospodarske, kulturne veze, a naši građani će i dalje nastaviti živjeti diljem Europske unije. Naši poljoprivrednici će i dalje trebati slobodno izvoziti, bankari raditi slobodno, mladi slobodno putovati i studirati na najboljim europskim sveučilištima. I još će su tu brojni ljudi koji će se umiroviti i imati pristupa zdravstvenim uslugama u Europskoj uniji. Mi želimo da se naša vlada pozabavi ovim pitanjima, i imamo tri zajednička načela koje smo izradili. Dakle, nakon Brexita, dakle, ovim pitanjima treba odlučivati razina najbliža građanima. Potom vlada mora preuzeti odgovornost kako bi se javni servisi izgradili oko lokalnih potreba. Također tu mora postojati i porezna autonomija za lokalne vlasti. Nadamo se da ćete nam pomoći da naši građani i dalje imaju koristi od ove e, snažne lokalne suradnje. Također pozdravljamo nastavak suradnje u programima Obzor 2020. i Erasmus. Konačno, dugoročno gledano, tražimo dakle, strukturiranu suradnju između Europske unije i naših lokalnih i regionalnih vlasti. Govornik je prekinut. Hvala. Sada ćemo imati nekoliko kratkih jednominutnih govora. Alves Cordiero. Predsjedniče, uvaženi kolege, gospodine povjereniče, Barnje, predsjedniče nacionalne vlade Azora. E, dakle, ja sam e, nadležna za prekomorske regije i u tom smislu me zanima na koji način će se Brexit odraziti na regije. Imam jedno pitanje za vas. U kojoj mjeri, pod kojim uvjetima će se postaviti pitanje posljedica Brexita na pojedine regije u Europi? hoće li to utjecati više ili manje na neke reke. Dakle, e, na koji način će se to uzeti u obzir i kako ćete vi pristupiti rješavanju toga problema u vašem radu? Zatim, posljedice Brexita na proračun Europske unije to izaziva zabrinutost, posebno kada se uzme u obzir činjenica da će neki ljudi pokušati iskoristiti tu priliku i zapravo bi se tu mogao pojaviti jedan trend da se dovede u pitanje neke politike koje su temelj kohezije u Europskoj uniji. Doran Hudar. Doran Hudard, na jednu minutu. I'm sorry, I'm sorry, Mr. President. I was... Ispričavam se predsjedniče, ali ja se nisam uopće pripremila na ovo pitanje, čak nisam znala niti da je moje ime na popisu. Hvala, nema problema. Mary Freehill. Uh, thank you, Mr. Hvala. Hvala vam gospodine Brnje, što ste se odazvali našem pozivu danas. Imam samo jednu minutu pa ću odmah prijeći na ono najvažnije. E, rezolucija prepoznaje ulogu koju je Europska unija odigrala u mirovnom miru u Sjevernoj Iskoj te prekograničnoj suradnji na otoku, e, na otoku. Kroz program Interreg i kroz program PIS Veći dio toga se svodi na razvoj suradnje na razini lokalne samouprave i vrlo je važno da se to zaštiti, da se tome i dalje nastavi pružati podrška u budući. Drago mi je da ste spomenuli Sjevernu Irsku i da se brinete za budućnost Irske, dakle čitavog otoka. E, svi se sjećamo kada je postojala tvrda granica između sjevera i juga Irske i moramo se pobrinuti za to da ne shvaćamo i ne doživljavamo taj napredak koji je ostvaren posljednjih godina zdravo za gotovo. Nadam se da će sve strane u pregovorima o Brexitu izbjeći bilo kakav aranžman koji bi e, doveo u pitanje ili ugrozio ravnotežu koja je postignuta sporazumom e, Good Friday. One minute, please. Thank you, Mr. President. Dear Mr. Izvolite, e, hvala. E, dakle, mi, smo malo, mi vam zahvaljujemo na vašem dolasku. Ja imam zapravo tri ključne poruke. Europska unija je bila vrlo dobra prema svojim državama članicama i posebno prema Irskoj. Želim jasno reći da vjerujem kako će Irska ostati dijelom Europske unije. Moramo surađivati zajedno, biti jedinstveni, a ne razdvojeni. U vašoj ulozi povjerenika vi ste uistinu u velikoj mjeri pomogli mirovnom procesu u Irskoj mi to cijenimo. Građani s obje strane granice su zabrinuti zbog e, e, posljedica odlaska Velike Britanije iz Europske unije, kako će se to odraziti na njihov svakodnevni život. Mi moramo odgovoriti na njihove bozni i uvjeriti ih da se nećemo vraćati u mračnu prošlost. Što se tiče poljoprivrednika, također treba pronaći neke rješenja. Posljedice Brexita e, neće se osjetiti jednako u 27 preostalih država članica. One države članice i regije koje će biti suočene sa najvećim poteškoćama, ne samo da bi trebale biti politički prepoznate, nego bi e, trebalo omogućiti tim regijama da krenu naprijed u duhu solidarnosti. Da, mislim da je solidarnost prava riječ. Here, uh, eight, uh... Ovdje imamo sada osam kratkih komentara. E, Kolarmec, Albor, Michel Šefer, Spiridon. Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then Uh, Jean-François Barnier. Can we close on that? That's the absolute timing that we have because otherwise we cannot... Možemo li sada zaključiti s popisom imena? Uh, dakle, svatko će dobiti na jednu, svatko će dobiti jednu minutu. Gospodin Lamec, uh, Hvala kao predsjednik, odnosno voditelj nizozemske delegacije. Htio bih reći da mi sagledavamo Brexit iz europske perspektive, ali isto tako nas to zanima iz perspektive naših građana u socioekonomskom smislu. Postoje velike razlike među europskim regijama. Što se tiče posljedica izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije, posebno što se tiče zapadne Europe, što se tiče nizozemske, možemo reći da, se, da će se to jako osjetiti u nizozemskim gradovima. Vidjeli smo da će Irska biti teško pogođena izlaskom Velike Britanije iz Europske unije, ali isto vrijedi i za Nizozemsku. Građani tih regija nisu se odlučili za Brexit, ali ipak će osjetiti, osjetiti njegove posljedice. E, nizozemska delegacija se brine za posljedice na Nizozemsku. 17 milijardi eura bi mogao iznositi taj trošak, odnosno posljedice Brexita. E, nizozemska je veliki trgovinski partner Velike Britanije, tako da bi se to moglo osjetiti u Hidanu e, želim pozvati gospodina Barnjeja da uključi i tu temu u pregovore, te da nam za šest mjeseci podnese izvješće o ostvarenom napretku. Izvolite. Hvala, mišela ako mi dopustiš da to kažem da sam ja prošli puta kada smo se susreli da sam mi pomogao da ponovno pokrenemo naš ured i to je zapravo bio pokazatelj naše dugoročne ambicije da surađujemo u, u Europskoj uniji. Taj ured još uvijek e, otvoren. Rezolucija koju ćemo sutra, nadam se, donijeti jasno navodi da ne smije biti dogovora između Europske unije i zemalja koje nisu članice Europske unije koji je bolji od samoga članstva. Mislim da se svi s time slažemo ovdje u vijećnici, no mislim da se to moraju prihvatiti i građani u Velikoj Britaniji kao i vlada Velike Britanije. No, kako se krećemo prema pismu um, koje se odnosi na aktivaciju članka 50. moram priznati da sam pomalo pesimističan. I jučer smo dobili lažnu vijest Rečeno je da će e, dakle šteta za Veliku Britaniju zbog odlaska iznositi 3 milijarde e, eura. Nadam se, gospodine Barnier, da će ova jasnoća koju ste nam e, danas ovdje predočili, da će se ponoviti i kada dođemo do službenih smjernica i nadam se da će britanska javnost biti svjesna svih posljedica Brexita. Uh, next, uh, Michel Sefer, Alde. Michel Sefer, Alde, iz Nizozemske. Gospođa Sefir, izvolite. Gospodin Sefir, hvala vam gospodine Barnje što ste iskreno uh, iznijeli svoje stalište. Sada ću preći na nizozemske. Ja sam administrator jedne pokrajine u Nizozemskoj koja je zadužena za Interreg i programe regionalnog razvoja. Mi smo rekli da ne smije biti sankcije, ali moraju se platiti računi. I pravila će se i dalje primjenjivati. Is er Imam sljedeće pitanje. Nije, ne postoji li opasnost da će kohezijski eh, fondovi dovesti do toga da će regije i države članice ili čak gospodarski subjekti morati platiti račun, zbog toga što Britanci ne poštuju pravila. Spiridon from, uh, the... Gospodin Spiridon iz Grčke. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine Barnijevu i kolegama najavljenu za riječ, ali Mislim da je doista izvjesno da se ovdje radi o situaciji bez presedana i da još uvijek ne možemo vidjeti sve posljedice. A može doći do vrlo velikih posljedica posebice na regije. Neću ponavljati ono što je već rečeno, ali sam htio naglasiti ono što je za mene doista prioritetno. A to je da Brexit nije glavni problem zapravo. Glavni problem je taj kako ćemo ukloniti one e, korijenske uzroke zbog kojih su britanski građani glasali za izlazak iz Europske unije i za Brexit. Dakle, tamo vlada jak populizam. A to u kombinaciji sa gospodarskom krizom, sa migracijskom krizom, dovelo je do toga da je došlo do vrlo neobičnog nacionalizma koji nema nikakve veze sa, patrio, sa, domoljubljem. E, tu imamo problem sa e, temeljnim vrijednostima Europske unije. Moramo sad raditi korak po korak kako bi europski građani osjetili da je Europska unija na njihovoj strani moramo se pomenuti za veću slogu, moramo osmisliti zajedničke politike pomoću kojih ćemo ostvariti političku slogu, imati zajedničku sigurnosnu politiku, zajedničku obrambenu politiku i zajedničku gospodarsku politiku. Hvala. Gospodin Agorastus je sljedeći iz, Suluna. Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospodine Barnier, Dame i gospodo, naravno da je vrlo teško ovdje sve riješiti, no moramo raditi vrlo brzo. Dok traju pregovori, dok prolazi vrijeme, jačat će populizam i europski euroskepticizam. Čuli smo već tu poruku od e, Perikla, Dakle, znamo da odluke moraju, doći, moraju biti takve da e, imaju e, željene posljedice. Inače će se Europa izložiti riziku. Tijekom niz godina e, vladalo je licemjerje što je dovelo do toga da se pojavio e, euroskepticizam i to licemjerje je doista jako problematično. Ta ideja Europe ta ambiciozna struktura Europske unije nadam se neće biti ugrožena. Nadam se da neće biti primjerak u e, muzeju i nešto iz prošlosti. Mi doista se moramo dobro organizirati na korist naših građana, moramo govoriti o istinskoj Europi. Europi je potrebna solidarnost, stvarna solidarnost e, uz poštivanje svakog europljene i svake europljanke. Hvala. Sánchez Munoz. presidente. Quisiera hablar de andalucía. Hvala. lijepo. E, dolazim iz Andaluzije koja se nalazi na jugu Europe. honesta i responsable que utiliza todos sus e, želim ponoviti da je to jedna uistinu jedna regija gdje se vrlo teško radi, gdje su ljudi vrlo marljivi i mislim da bi gospodin Barnier trebao uzeti u obzir da tu postoji još jedna kopnena granica između Gibraltara i Andaluzije. To je granica koju svake godine prelazi više od deset tisuća radnika iz Andaluzije i zapravo postoji velika ovisnost između Gibraltara i e, španjolskih općina koje se nalaze na granici. Dakle, mislim da bi trebalo uzeti u obzir posljedice izlaska Gibraltara iz Europske unije i na tu regiju. I to je regija koja je bila pogođena krizom i nezaposlenošću. E, zovem se Hutchinson, ja sam Belgijanac, dolazim iz Brisela. Od 1944. kada je Velika Britanija se iskrcala u Normandiji, užasno me brine sve ovo što se događa s Brexitom. Drago mi je što ćemo donijeti ovu e, deklaraciju i nadam se e, da ćete izdržati do kraja ovoga procesa jer vjerujem da će prepreke biti brojne. Želim vam spomenuti jedan detalj gotovo da je riječ o anegdoti. Ja sam e, povjerenik briselske vlade za odnose s Europskom unijom i molim vas da ne, zagovorite, da ne zaboravite tijekom ovih pregovora službenike Velike Britanije koji rade za europske institucije te članove njihove obitelji. Oni su uistinu u ovom trenutku e, se panično boje što će se s njima dogoditi. Više od stotinjak njih ima e, belgijsko državljanstvo, ali ne možemo im svima dati državljanstvo, tako da bih skrenuo vašu pozornost na to pitanje koje je za njih važno. Eto, hvala vam. Hvala i vama. sada jedan od naših gradonačelnika. A onda će gospodin Barnier uzeti riječ da da odgovore. Monsieur... Gospodin Barnier. Gospodine e, Michel Barnier, e, predsjedniče, drage kolege. Tante vont avoir E, za nekoliko tjedana će se u Francuskoj održati e, vrlo odlučujući izbori. Ja sam jutros bio u Parizu gdje su ispitani neki kandidati na inicijativu e, francuskih gradonačelnika. I moram priznati da sam bio zgranut da nitko nije progovorio niti riječ o Europi. I uistinu mi je zbog toga vrlo teško, budući da je Francuska jedna od zemalja osnivačica. A sada Europa tamo postaje predmet strahova. Mislim da morate biti vrlo odlučni prema britanskoj vladi, povjereniče, kako i e, bi se druge odvratilo da krenu istim smjerom. Hvala vam. Uh, U redu. Hvala. E, znam da ste dobili i čuli velik broj pitanja i komentara, ali nadam se da ćete pokušati odgovoriti barem na neka ključna pitanja. Predsjedniče, kao prvo dopustite mi da pozdravim Gija Verhofstada, kojeg sam primijetio, primijetio sam da je ušao, ali sada se sakrio. Od samoga početka sam vrlo odlučno isticao da ću tjesno surađivati sa Europskim parlamentom, sa predsjednikom parlamenta i sa Gijom Verhofstadtom koji će pratiti ove zahtjevne pregovore. Kada je riječ o Brexitu, želim vas podsjetiti da je riječ o članku 50. da će se tu izraditi jedan sporazum koji će morati ratificirati Europski parlament, vijeće i Britanski parlament. Kao što sam malo prije rekao, bilo kakav kasni sporazum kojim će se definirati naši novi odnosi, odnosno novo partnerstvo sa Ujedinjenom kraljevinom, bit će mješovite prirode. A to znači da će ga morati ratificirati 27 nacionalnih parlamenta država članica. Michael Murphy je spomenuo pitanje koje je njemu osobno važno, kao iz iz Irske. Rekla sam i ponovit ću da ćemo vrlo pomno pratiti kako će se odvijeti situacija i kakve će biti posljedice odluke Velike Britanije da napusti Europsku uniju i Carinsku uniju i to će se da kako odraziti na upravljanje budućim vanjskim granicama Europske unije i jedinstvenog tržišta. Gospodine Murphy, ja ću dati sve od sebe kako e, ne bismo ponovno imali jednu tvrdu granicu. Ja e, shvaćam e, vašu zabrinutost i shvaćam sve napore koji su poduzeti kako bi se uspostavio mir i potaknuo dijalog. E, kada sam bio povjerenik od 1999. do 2004. godine, bio sam zadužen za regionalnu politiku i tada sam po prvi puta posjetio Sjevernu Irsku. I nikada neću zaboraviti jedan susret E, zapravo istoga dana sam se susreo sa dva dobitnika e, Nobelove nagrade u, iz Irske. Gospodin Hume i gospodin Trumbull. Obojica su mi tada rekli, nakon, naime rekli su mi nakon ove tragedije, da su oni sjeli za stol i da to nije bilo zbog Londona ili zahvaljujući Dublinu ili Belfastu, nego zato što je tu bila prisutna Evropska unija kroz program PIS. Ja moram priznati da neću nikada zaboraviti ta dva susreta i tada sam uistinu imao osjećaj da Evropska unija u Sjevernoj Irskoj, ali i drugdje ima vrlo značajnu ulogu. E, sasvim je jasno da je računom na Ujedinjenu kraljevinu. Ujedinjena kraljevina od samoga početka zapravo jamči sporazum koji je postignut na veliki petak i mislim da moramo surađivati s njome na iznalaženju dobrih rješenja. Dakle, evo to je ono što vam mogu reći na tu temu i mogu progovoriti u svoje osobno ime i mogu samo potvrditi da sam ja i moj tim spremni da pronađemo dobra rješenja kako bi se konsolidirao mir i stabilnost. Kolega Mark je spomenuo nekoliko stvari. Vi ste rekli da su pregovori tvrdi, ja sam rekao teški, izvanredni i nadam se da će i tako i ostati izvanredni. Rekli ste da se pretjerano govori o trgovini i financijama, ali tu moramo biti pravedni. Ja sam govorio i o drugim stvarima. Spomenuo sam da su građani na prvom mjestu, citizens first. Govorio sam o zajednici vrijednosti i o našim e, zajedničkim interesima koje dijelimo sa Ujedinjenom kraljevinom. Od prije Brexita govorio sam o ekološkim, socijalnim pravima i o tome da mi nećemo pristati da se ta prava degradiraju tijekom pregovora. Da kako tu postoji i značajna financijska dimenzija, postoji brojna pravna pitanja koja su važna, ali pritom E, ne smijemo zaboraviti na neizvjesnost u kojoj se nalaze pojedinci zbog e, te odluke koju je donijela Velika Britanija da napusti Europsku uniju. Vi ste spomenuli da ovaj proces e, ne može, da nije opoziv. Što se tiče odluke o izlasku iz Europske unije i odluke da se o tome podnese obavijest Europskoj uniji, dakle ta je odluka unilateralne prirode. Mi očekujemo e, pismo od Tereze May 29. ožujka, međutim nakon što e, dobijemo službenu obavijest, proces više nije unilateralne prirode, nego zapravo postaje multilateralne prirode i zahtjeva e, jednoglasni pristanak 27 država članica. Bart Somers je spomenuo prava građana. Ja sam malo prije spomenuo da sam e, vrlo pozitivno ocijenio građanske inicijative koje je zaprimila Europska komisija, dakle tu se spomenju neka kreativna rješenja. Mi smo općenito nastojali biti kreativni u našem pristupu ovim pregovorima, gospodin Somers, ali moramo se držati i prava. Europska unija i Ujedinjena kraljevina su imali 43 godine pravnih, ekonomskih i financijskih odnosa i na samom početku sam rekao sve što smo mi učinili i postigli zajedno sada će se morati na neki način rasplesti jer to nije e, volja koju je izrazila naša javnost neko britanski građani. Mislim da moramo e, građanima reći istinu. Dakle, stvari se ne mogu nastaviti odvijati kao do sada. To nije nekakva sitnica, riječ je o vrlo ozbiljnoj i iznimnoj situaciji. I sasvim prirodno to će imati, e, i dakle to će povući za sobom određene posljedice kao što sam već spomenuo. Gost... E, dakle, netko od kolega je spomenuo proračun. U e, sadašnjoj financijskoj perspektivi, koja je za vas važna, koja je važna za kohezijsku politiku i za ostale politike, mi smo preuzeli obveze za razdoblje od sedam godina. Ujedinjena kraljevina sudjeluje u tome sa 14% u prosjeku, dakle u, u proračunskim sredstvima za zajedničke politike to je taj postotak od 14%. Rekao sam da neće biti nikakvih e, sankcija, da neće biti cijene koja će se morati platiti za izlazak, međutim morat ćemo podvući crtu ispod e, e, i zapravo sravnati račune. Postoji činjenica da svi moramo biti odgovorni i moramo preuzeti odgovornost za svoje obveze i moramo osigurati trajanje financiranja e, dosadašnjih programa u europskim regijama. Gospodin Ton je spomenuo gospodin Bikaran je spomenuo kost, troškove. ja sam ga vrlo pažljivo saslušao. Inače, moja vrata su otvorena svima, ja ću svakoga saslušati, ali sam spreman pregovarati samo sa vladom Ujedinjene kraljevine. Dakle, to su pravila igre, ali da kako da ću saslušati svakoga i ne želim e, što se tiče moje uloge u tim pregovorima ulaziti u e, interne institucionalne rasprave u Ujedinjenoj kraljevini. Gospođa Moli se spomenula javnu raspravu. Da, mislim da su jedinice e, lokalne samouprave e, dakle bitne i vi ste spomenuli suradnju da, ja se nadam da će se e, dugoročno uspostaviti suradnja između tijela lokalne samouprave u Europskoj uniji i onih koje se nalaze u Velikoj Britaniji, da će ta suradnja biti dobrovoljne prirode. Međutim, upravo zato sam vam e, e, objasnio koji su preduvjeti da bi se to moglo postići i molim vas da, e, da budno pratite te preduvjete, odnosno da ih budete svjesni i to sam rekao kako bi se moglo doći do sporazuma. Nakon što se dođe do sporazuma vjerujem da će postojati mogućnost za suradnju, posebno među tijelima lokalne samouprave s obje strane La Manša. Arnold Hatch, Ja razumijem i poštujem vaš stav, ali već sam rekao i ponovit ću vam da će doći do promjena. E, kada bih e, ustvrdio suprotno i rekao da će sve biti kao do sada, lagao bih, a ja želim govoriti istinu. Biće promjena, e, stvari neće biti kao do sada. I u ostalom, tijekom ovih pregovora, mi ćemo morati e, biti objektivni, bez polemika i na temelju činjenica ćemo morati posjećati na sva postignuća koja smo zajednički postigli, a na koja smo zaboravili. I e, Jean-François Barnier, kojega također želim pozdraviti, što se tiče toga kako se vodi rasprava o brojnim zemljama, posebno zemlje iz koje ja dolazim, E, moram reći da se sada namjerno e, propušta govoriti o postignućima u Europskoj uniji, bilo da je riječ o ukidanju naknada za roaming, o svim pogodnostima unutarnjeg tržišta, mi ćemo tijekom pregovora morati podsjetiti na sva ta ostvarenja, jer napuštanjem Europske unije, Carinske unije unutarnjeg tržišta, e, Ujedinjena kraljevina će vlastitim odabirom morati odustati od nekih prednosti postignuća e, koje su ostvareni. Dakle, mi ćemo zapravo tu morati raditi e, i na jednom pedagoškom aspektu informiranja o tome. Gospodin Derou, ja sam već duže vrijeme vrlo um, svjestan sudbine prekomorskih regija. Mislim da je uistinu prava prednost za Europsku uniju da imamo regije koje nam omogućuju da čak da, da se naše granice protežu vrlo daleko kroz četiri oceana i da na taj način i naš utjecaj seže do tamo i zato sam svjestan važnosti e, tih ultraperifernih regija. No, e, dakle, to će djelomično ovisiti od uspjeha ovih pregovora i toga da se stabilizira e, sadašnja financijska perspektiva, dakle to ovaj e, financijski aspekt pregovora sa Velikom Britanijom. Gospodin Koderon, e, ono što će slijediti je druga priča, kao što sam rekao i Mary Freehill, za Interreg. Dakle, što se tiče budućih financijskih perspektiva, e, situacija će biti drugačija i moram priznati da to nije moja uloga, iako me to zanima. Buduća financijska perspektiva će, vjerujem, biti zahtjevna. E, dakle, uvijek je e, zahtjevno definirati financijsku perspektivu za razdoblje od 7 godina. Međutim, od 2020. godine ćemo imati još jednu dodatnu poteškoću jer će nas biti 27 država članica i imat ćemo u prosjeku 10 milijardi eura manjka u europskom proračunu. Osobno sam vrlo predan kohezijskoj politici, onako kako je zamislio Jacques Delors, budući da je to politika koja omogućuje da se smanje E, regionalne razlike na europskom teritoriju. Zatim, ko Lamers je spomenuo situaciju u svojoj zemlji. Da, gospodine Lamers, e, neke zemlje su više pogođene od drugih. Ja sam pažljivo proučio e, trgovinske odnose između Velike Britanije i 27 zemalja. Belgija, Irska i Nizozemska su najviše zapravo izložene u tom smislu i mi tijekom pregovora moramo voditi računa o tome. Ja sam e, se u ponedjeljak sastao sa 27 šefova država i vlada i sa Gijom Verhofstadtom i parlamentom, e, tako da smo e, zapravo razgovarali o posljedicama Brexita na Carinsku uniju u trenutku kada neka zemlja iziđe iz Europske unije, sva roba, životinje, svježi proizvodi moraju biti predmet kontrola prilikom prelaska granice, dakle izlaska i ulaska u Europsku uniju odnosno na jedinstveno tržište. To znači da će naše zemlje morati donijeti nove mjere kako bi se uspješno uspostavile te kontrole. Albert, Albert Bohr je spomenuo e, nove odnose E, novo partnerstvo. Dakle, moram samo ponoviti da su najbolji odnosi s Europskom unijom i dalje e, članstvo u Europskoj uniji. To je najbolji oblik odnosa koji neka zemlja može imati s Europskom unijom. I dodat ću samo još e, sljedeće, a na drugom mjestu je članstvo u Europskom gospodarskom prostoru. To je slučaj sa Norveškom, Lichtensteinom i Islandom. Mi imamo obveze i prema tim zemljama. Evo, gospodine Bore, ja sam odgovorio vezano uz proračun. Gospodin Spiridon i gospodin Agorašton su spomenuli izvaredni karakter tih pregovora koji su pred nama. Ja sam pažljivo saslušao što ste htjeli reći. Mislim da ovdje moramo razlučiti s jedne strane posljedice Brexita, a to je ono čime ću se ja baviti kao pregovarač zajedno s vijećem i kolegom Verhofstadtom i e, lekcije koje možemo izvući iz Brexita. Što se tiče e, ovog drugog dijela, izraz volje britanske javnosti e, se morao čuti i zapravo postoje neke lekcije koje opravdavaju e, bijelu knjigu koju predstavio Jean-Claude Juncker i koje opravdavaju napore koje će za 48 sati e, šefovi država i vlada poduzeti u Rimu, gdje će biti riječ o temama koje zanimaju građani i kod kojih možemo pokazati dodanu vrijednost Europske unije, e, dakle granice, obrana, sigurnost, istraživanje, digitalno tržište, to su samo neka od e, područja i neki razlozi koji me navode da snažno e, podržim taj, tu novu europsku agendu. Što se tiče Gibraltara, e, tu je situacija u pravnom smislu jasna. Gibraltar će izići iz Europske unije istovremeno kada će to učiniti i Ujedinjena kraljevina. Gospodin Hutchinson je spomenuo da ga je to zapravo emotivno potreslo. E, što se tiče europskih službenika, želim samo podsjetiti na nešto što je rekao predsjednik Juncker na samom početku nakon rezultata e, Brexita. Dakle, neovisno o državljanstvu e, službenika institucija Europske unije, oni ostaju, dakle, njima se ne može oduzeti status službenika. To je ono što on rekao, što je rekao dakle predsjednik Juncker. E, htio bih vam samo zahvaliti na pozornosti i reći da sam na raspolaganju za vaše daljnje pitanje i komentare. All right, uh, dear colleagues, uh, let me first welcome and thank... U redu, dragi kolege, kao prvo želim zahvaliti i pozdraviti uh, zastupnike Europskog parlamenta koji su nam se pridružili ovdje na raspravi. Samo nekoliko riječi. Ovo je posebice važno da raspravimo o tome prije 60 obljetnice, dakle prije obljetnice 60. godišnjice potpisivanja ugovora i vrlo E, smo ponosni zbog svih postignuća po pitanju mira i slobode, no zbog krize u prvih nekoliko godina je nesumnjivo tako da e, se smanjuje povjerenje građana u europski projekt, osjećaj frustracije zbog e, sposobnosti Europske unije da učinkovito odgovori na to, utjecalo je na viđenje europskih građana i mišljenju Europske unije. E, ugovor iz Maastrichta je imao za cilj da se ukloni taj jaz između Brisela i europskih građana. E, tada se dodao taj koncept europskog građanstva. Istom prilikom osnovan je i odbor regija kao na dio demokratskih tijela Europske unije kako bi se čuo glas lokalne i regionalne razine tu među nama pitam se je li naš dom ikad dobio dostatne nadležnosti, dostatne e, moći da ispuni onu e, izvornu namjeru očeva osnivača e, što se tiče zastupanja lokalnih i regionalnih tijela. S druge strane, ono što je važno našim građanima nije razvoj pojedinih sporazuma, niti prepiranje o moći institucije u Briselu. Samo jedan primjer Eh, bijela knjiga o budućnosti Europske unije, Europske komisije, pitam se hoće li ona doista doprinijeti oblikovanju Europske unije. To je jedna važna rasprava koju vodimo. Tu ima jedan element e, koji bih htio posebno naglasiti, dakle dovodi se u pitanje kohezija i dodatna vrijednost kohezije. To je najopasniji put kojem možemo krenuti. Zajedno sa naših 270 regija i otprilike 60 tisuća općina u EU uniji e, odlučili smo e, boriti se za provedbu tih temeljnih vrijednosti naše Europske unije. Regije i gradovi su oni centri E, gdje se stvara budućnost Europske unije. Oni trebaju biti pokretači toga i to nam je zapravo potrebno. Sada da se vratimo na ono kako mi možemo doprinijeti ovoj raspravi. Tu želim ukazati na našu inicijativu do prema gore o budućnosti Europske unije da pružimo građanima i lokalnim i regionalnim vlastima mogućnost da predstave svoje ideje, svoju viziju o budućem smjeru Europske unije i to je vrlo važno da će se održati ove godine. Osim toga, mi usko surađujemo s predsjednikom Donaldom Tuskom. Radimo na tome. E, članovi su dobili ovu posebnu brošuru vezanu uz našu politiku. Dragi gosti, dragi članovi, dopustite mi da zaključim s time što ću reći da ću danas i ja službeno sudjelovati na E, obljetnici 60. godišnjice potpisivanja rimskih ugovora potpisivanju tog zajedničkog teksta. Kao što smo to učili prije deset godina u okviru Berlinske deklaracije, siguran sam da ćemo i ovdje izraziti predanost našim vrijednostima, e, da se oslanjamo na povjerenje građana i na snažnu ulogu lokalnih i regionalnih tijela. A sada u ime odbora regija smo spremni predstaviti rješenja za to i zbog toga je ova rasprava ovdje vrlo važna. Krenimo sada s raspravom. Prvo ću riječ predati e, Giju Ferhofštatu, zastupniku u Europskom parlamentu te izvjestitelju o e, temi moguće promjene i prilagodbe aktualnog institucijskog ustroja Europske unije. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Zapravo, ono što je Europski parlament napravio je nešto što se temelji na trima izvješćima. Kao prvo na izvješću gospodina Broka i gospođe Breso i e, Joa Lajnena. To je izvješće o tome koji su mogući razvoji e, ugovora iz Lisobona koji je potencijal s tim u vezi i zatim postoji jedno drugo izvješće, moje izvješće o tome što je potrebno e, izvan okvira postojećih ugovora, a imamo i treće izvješće izvješće gospođe Beres i gospodina Burgera o tome koje su reforme potrebne e, u, načinu upravljanja Europskom unijom. E, da, dakle, uspostavimo i e, fiskalni instrument za eurozonu. Što smo dakle napravili? Nismo napravili jedno izvješće, nego tri dosljedna izvješća i doista morate pročitati sva tri izvješća zajedno kako bi se dobili pregled o tome što Europski parlament predlaže. A i zašto to predlažemo, to je nešto što je vrlo lako razumljivo. Mi smo trenutno u teškoj situaciji u Europi, imamo e, više struke krize, imamo migracijsku krizu, izbjegličku krizu, E, posljedice financijske krize koju smo riješili, e, krize u našem susjedstvu i ono što pokušavamo napraviti u tim izvješćima je dati odgovor na to pitanje koje su reforme potrebne Europske unije kako bismo bolje nego u prošlosti mogli riješiti te izazove. Jer e, općenit dojam svih ljudi unutar izvan Europe je zapravo isti. To uvijek. Naime, to je taj da Europska unija često reagira preslabo i prekasno e, na te krize. Uvijek dajem jedan primjer s tim u vezi. Primjerice, način na koji je SAD reagirao na financijsku krizu i način na koji smo mi reagirali na tu istu krizu. Dakle, oni su odmah reagirali na to. Pokrenuli su e, program rekabilitacije e, banaka sa velikim projektom ulaganja više od 900 milijardi eura e, na razdoblje od 10 godina i zatim su imali program e, kvantitativnog popuštanja koje je provodila e, Federalna rezerva u iznosu od 1,3 bilijuna. I s time su zapravo uspjeli riješiti tu krizu u 9 mjeseci. Demokrati i republikanci su se udužili To je krenulo pod jednima, zatim je Barack Obama to nastavio. I zatim usporedimo to s Europom. Imamo istu financijsku krizu koja nam dakle pristiže s druge strane e, Atlantskog oceana i zapravo se mi još uvijek bavimo time da uvodimo reda u naše banke. Još uvijek nemamo u potpunosti tu bankovnu uniju koja nam je potrebna. Još uvijek raspravljamo o programu za ulaganje koji je potreban. I da, Proveli smo kvantitativno popuštanje, ali prekasno, na defenzivan način, kako bismo izbjegli deflaciju, a ne kako bismo jačali naše ekonomije. I stoga je pitanje koje smo se mi postavili u parlamentu sljedeće. Kako je to moguće? Kako je moguće da mi možemo da oni mogu odmah e, djelovati, a da mi imamo tolikih poteškoća s time. I mi mislimo da je to zbog toga što e, naš institucionalni okvir nije sposoban nositi se s time, nije sposoban za buduće izazove i da zbog toga trebamo što prije provesti odgovarajuće reforme. Ono što pokušavamo napraviti u ta tri izvješća je vidjeti što treba e, napraviti u okviru ugovora, što treba napraviti izvan e, okvira ugovora i posebice kakvo nam je potrebno novo upravljanje unutar europodručja. Mi kažemo da nam je potrebno više od samo pakta za stabilnost i rast, više od nekoliko pravila. Treba nam fiskalni instrument, treba nam e, zajednička riznica, treba nam ministar za financije u eurozoni kako bi riješili te probleme i kako bismo izradili taj E, zakonik o e, konvergenciji. Moramo vidjeti isto tako kakve su promjene potrebne u procesu donošenja odluka na razini Europske unije. Možda imamo manju Europsku komisiju koja će doista postati prava europska vlada i koja više neće predstavljati 28 država, e, iako dobro da će ih biti 27, a možda onda u budućnosti opet 28. To svi znamo potreban nam je e, sustav sa dva tijela za kontrolu. Dakle, s jedne strane Europski parlament koji predstavlja građane, a s druge strane vijeće država, vijeće koje će predstavljati države članice Europske unije i takav zapravo potrebo biti ustroj dobre javne administracije. Potreba nam isto tako i proračun koji se više temelji na vlastitim sredstvima i tu je takozvana skupina Monte pripremila već rad e, i to u ime tri institucija. Imamo i izvješće iz koje nam kaže e, koje nove oblike financiranja možemo iskoristiti na europskoj razini kako bi povećali nešto studentnost djelovanje u budućnosti. Osim toga, ono što se u tom izvješću pokušava učiniti je da se pokušava otvoriti nekoliko novih područja gdje Europska unija mora biti prisutna. Primjerice, obrambena unija, e, primjerice migracijska politika koja se temelji e, na europskim nadležnostima, primjerice Europska obalna e, i granična straža. Zatim, mogućnost da interno postignemo sigurnost, da imamo Europsku obveštajnu agenciju. E, jer smo vidjeli u prošlosti da koordinacija među nacionalnim tijelima nije dovoljna. Uvijek postoje neke rupe. Ili, rečeno drugim riječima, teroristi ne znaju za granice, samo e, obavještajne službe i policajci znaju za granice i to svakako ne ide u našu korist. Pokušali smo dakle sve to okupiti i zatim e, završavamo naše izvješće s preporukom upućenom e, svim institucijama koji u tome sudjeluju, uključujući vaše institucije, da pokušavamo e, započeti s jednim procesom refleksija u svemu tome, razmišljanje o tome. Paralelno imamo i proces Brexita, to neće biti lak proces, dakle jedna država napušta Europsku uniju, a moramo imati e, ne samo dakle taj defenzivni dio, već isto tako jedan ofenzivni dio o budućnosti Europske unije, da razmišljamo o tome i e, pokušavamo imati isti format, jedan e, proces e, međuvladinih pregovora, da tu imamo zastupljene sve institucije, da ta, struktura bude slično kao i struktura um, skupine De Monte i da u tome svemu sudjeluje naravno i vaša institucija. Hvala. Let's give them, uh, now the next, uh, Sada možemo predati riječ Amoru Broku. Izvolite. Hvala vam. Ako mi dopustite, govorit ću na njemačkom. Mm, imamo ta dva izvješća, dakle izvješće koje smo pripremili kolegica Breso i ja, te izvješće gospodina Verhofštata gospodin Hofstadt više razmišlja o načelima, više razmišlja o budućnosti. To može učiniti bolje nego što ja to mogu. Iz toga smo se mi podijelili. I to je ono izvješće koje govori o mogućim potrebama za izmjeni ugovora. No, budući da ta izmjena ugovora neće uslijediti sljedeći tjedan, da o tome nećemo e, odmah raspravljati jer to je dugoročan proces sa e, procesom ratifikacije, sa procesom e, konvencije i tako dalje. Gospođa Beso i ja kažemo da moramo moći riješiti ove izazove koji su pred nama e, pod uvjetima koje nam nudi ugovor iz Lisabona. Dakle, to je ono izvješće koje se tiče neposredne budućnosti ako mogu tako reći. I e, pri izradi tog izvješća smo ustvrdili da nam ugovori sa sobom još uvijek nudi mnoštvo mogućnosti. Ako postoji volja da se e, te mogućnosti iskoriste iz ugovora. Pritom e, postoji jedna točka koja se tiče transparentnosti i nadležnosti. Mi smatramo da primjerice kada je sad o odnosu između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta treba osnažiti nacionalnog parlamenta i e, da oni trebaju više preuzeti ulogu e, nadzornika nad nacionalnim vladama. Prije svega imamo jedan problem, a to je taj da su građani nezadovoljni i da zapravo imamo e, jednu vrstu sustava dvije razine. Dakle, imamo Eh, vijeće ministara i Europski parlament. Dakle, imamo dva doma na neki način. A da naše nacionalne vlade se često prave kao da nisu prisutne pri donošenju tih odluka, ukoliko se radi o nepopularnim odlukama koje se donose u Briselu. Zbog toga mi smatramo da se treba promijeniti poslovnik vijeća. Za to nije potrebna promjena ugovora. Da, dakle, kada vijeće donosi kao zakonodavac svoje zaključke, da treba zasjedati javno i da države članice trebaju javnosti e, penjeti e, argumente zbog kojeg E, zastupaju određenu odluku. Mislim da bi to svima nama pomoglo i građanima i nama jer uvijek imamo problema sa e, nepovjerenjem građana jer građani ne razumiju tko je za što odgovoran. To pitanje transparentnosti. Odgovor na ta tri pitanja, e, to je vrlo važno za e, naš način donošenja odluka. To želimo postići zato što trenutno imamo situaciju da kada pada kiša da je za to kriv Brisel, a kada e, je sunce da su za to odgovorni Berlin, Rim i tako dalje. I to više ne želimo dopustiti državama članicama. Isto tako, e, nešto što je rekao već Kif Hofstadt, trebamo vidjeti što možemo napraviti po pitanju migracija. Sa ugovorom iz Lisabona, koji je danas na snazi, možemo osnovati Europsku obalnu i graničnu stražu. I to sada već i činimo u proteklih godinu i pol. Europski parlament je to već predložio prije 15 godina ja sam tada podnio taj zahtjev u ime mog kluba zastupnika. Ministar unutarnjih poslova su to odbili. Rekli su da je to e, megalomanija iz Brisela, e, da se borimo za veće nadležnosti. A isti ti ljudi danas kažu pa da smo barem to učinili e, prije 15 godina. Prije 14 godina je povjerenik Fratini, bivši ministar vanjskih poslova za Italiju, predložio da se e, države na Zapadnom Balkanu proglase sigurnom državom, sigurnim državama. No, 2015. godine smo vidjeli da je među izbjeglicama pristiglo i mnogo državljana sa Zapadnog Balkana, čak u iznosu od 40%. Da smo to učinili tada, bili bismo u potpuno drugačijoj situaciji, e, to bi koristilo građanima i populisti to ne bi mogli zlobotrijebiti kao argument. Dakle, to nije greška Europe, to je propust da se dakle preda potrebna nadležnost na europsku razinu kako bi Europska unija to mogla riješiti isto e, je kada govorimo o pitanju terorizma. Imamo Europol koje je odgovorno za koordinaciju borbe protiv organiziranog kriminala i terorizma. Ali većina država članica ne dostavljaju informacije tom tijelu to kakva čine sa pojedinom e, obveštajnom službom s kojim su sprijateljeni, ali to ne čine dosljedno i tako se ne možemo boriti protiv terorizma. Sve je to vrlo praktično, sve je to nešto što bismo mogli napraviti uz dobru volju, a da ne moramo promijeniti e, sustav nadležnosti Europske unije, već da si damo na raspolaganje instrumente. I e, to možemo prikazati i primjerima na drugim područjima po pitanju ekonomske i monetarne unije, po pitanju posljedica globalizacije u e, ekonomskom i socijalnom području, vezano s to da imamo neravno neravnotežu u Europskoj uniji koju bismo mogli e, ukloniti već danas pod našim ugovorom trenutnim bismo to mogli učiniti kada bismo to htjeli. I ja to kažem i kao Njemac, iako neću zbog toga postati popularniji. E, dakle, tko ima visok trgovački suficit mora se pobrinuti za to da to bude socijalno održivo za partnere i to upravo kako ne bi sam izgubio taj trgovački suficit jer onda drugi neće više prihvaćati e, biti dio te igre. To ne znači da oslabimo jake države, već da se pitamo kako možemo slabe državu učiniti jačijima. E, a ne možemo da samo reći da se trebamo pridržavati pravila. Ne, treba nam nešto više od toga. Naravno, pravila se treba pridržavati, ali za to je potrebno i nešto drugo. Naime, da svi zastupamo tu istu filozofiju isto tako moramo e, jasno reći da moramo snažiti naše trgovačke kapacitete. Kada Donald Trump sada kaže da želi jedan na jedan pregovarati sa državama zato što će to e, doniti više koristi s američkim državama pri tim pregovorima, bi to trebalo zauzvrat značiti da mi to upravo nećemo i da želimo ostati e, svi E, ravnopravni naspram Sjednih američkih država, svi zajedno, jer to je u zajedničkom interesu. E, dakle, kada provodimo takve politike, trebamo jasno reći da je Europska unija više od samog zbroja njenih članova. Zbog toga što smo ujedinjeni, imamo upravo tu dodatnu snagu. To se jasno vidi i u obrambenoj politici gdje e, smo iznijeli niz prijedloga. S tim u vezi mogu navesti jedan primjer. Države članice izdaju oko 200 milijuna eura za obranu. To je dvostruko više od Rusije. Mi imamo 1,5 milijuna više vojnika od SAD-a i jadan rezultat u smislu ishoda, jer svatko se brine sam za sebe. Imamo 38 različitih tipova oklopnih vozila u vojsci u Europskoj uniji. Imamo e, troškove koji su za 80% viši od troškova e, ostalih vojski i tu ima mnogo prostora za poboljšanje. I želimo stvoriti stoga efekt sinergije vijeće bi trebalo donijeti odluku koja bi objedinila istraživanje, razvoj, nabavu. Mogli bismo jako, jako mnogo novca uštedjeti na taj način. To znači sa tim novcem od 200 milijuna eura bismo mogli imati mnogo višu produktivnost, učinkovitost, djelotvornost i na taj način bi sve države članice imale isti status sigurnosti jer Europska unija će imati budućnost samo ako svaka država članica i Poljska i Rumunjska i zemlje Balkana uživaju istu razinu sigurnosti kao i druge države članice. Jedino tako stvar može funkcionirati. I samo tako možemo ostvariti učinke sinergije i osnažiti NATO. I na taj način možemo svi zajedno nešto napraviti, a ne da svatko radi sam svoje. To je temeljna misao koja stoji iza ovakvih razmišljanja i moramo u tom konceptu svima razjasniti to sam već rekao i u mnogim nacionalnim parlamentima i u Europskom parlamentu. To je nešto argument protiv populista koji koji ne samo da su e, desni, što se tiče socijalne politike, ponekad su vrlo e, lijevo orijentirani. Stoga njima moramo objasniti da mi ne želimo stvoriti nikakvu europsku centralnu državu. To je parlament vrlo jasno znači u svojoj rezoluciji. Ne želimo centralizam, ne želimo čak niti državu u sadašnjoj fazi razvoja i želimo regulirati bolje Europsku uniju samo tamo gdje postoji potencijal dodane vrijednosti. A imamo ustroj koji je u Njemačkoj, na primjer, bio od, od, od uvijek savezni ustroj, regija, nacionalna država koja se sastoji od regija. to bi trebala biti Europa. Moramo svima objasniti da Europa neće zauzeti mjesto nacionalnih država. I mora nas posebno zanimati upravo uloga regija. Dolazim iz jedne savezne federalne države, pa mi je to vrlo lako reći, ali ako imamo ovakav red veličina, nemamo baš veliku moć djelovanja. E, to nije samo pitanje tradicije, već je to pitanje učinkovitosti, djelotvornosti. Sve se to mora međusobno povezati. Stoga smatram da odbor regija bi mogao imati mnogo veći utjecaj na oba suzakonodavca i parlament i vijeće i moramo razmisliti kako bismo sve to mogli bolje organizirati tako da i vaša stručna znanja e, budu doprinos našem radu. Hvala. Hvala lijepa na ovim snažnim domljivim izjavama. Izvolite, imate riječ Joe Leinen. E, gospodine predsjedniče, drago mi je da sam ponovno ovdje s vama u odboru regija i drago mi je da vidim da su neki od vas još uvijek ovdje s kojima sam e, surađivao 90. godina, dakle vrlo ste lojalni odboru regija. U svakom slučaju neću ponavljati ovo što su e, moja dva kolega prethodno već rekla što se tiče odluka koje je donio parlament i usmjerenja parlamenta u svjetlu budućnosti Europske unije. Imam jedan dodatni aspekt za našu razmjenu gledišta danas popodne. Ja sam dva mandata e, radio u civilnom društvu i bio sam predsjedatelj e, Europskog međunarodnog pokreta. To sam radio cijeli život, bio sam ministar zaštite okoliša, e, radio sam i u nevladinim organizacijama zaštitu okoliša. Volim nevladine organizacije civilno društvo jer političari trebaju dobiti impuls od građana, potiče od građana i svi koji rade u institucijama trebali bi biti povezani sa građanima e, upravo tamo gdje građani rade i žive. Stoga mislim da ova svečanost u Rimu je velika prilika da pokažemo našu europsku zastavu. Kao što znate, europski pokret sa europskim federalistima, e, grupom Spinelli u parlamentu i mnogim drugima. Mi pozivamo na marš za Europu 25. E, ožujka u Rimu. Ja sam prosvjedovao mnogo puta u svom životu za Europu, no to je bilo prilično davno. Posljednji puta da se sjećam, Radilo se o velikim prosvjedama u Nisi za ugovor iz Nise i nakon toga 20 godina ništa. To je bilo 2000, sada smo u 2017. Mislim da je došao trenutak da ponovno izađemo na ulice i borimo se za Europu. Jer ono što je dosta je dosta. Ako vidimo što se događa u nekim od naših država članica, u kojima se krši sama ideja Europske unije e, lažima, e, sramoćenjem, klevetama, e, okaljavanjem, blačenjem i toga mnogi dolaze do pogrešnih zaključaka da se moraju vratiti na nacionalizam i postavljati granične kontrole između država članica. I Nažalost, smo vidjeli da se e, događa u Ujedinjenoj kraljevini koja je odlučila napustiti Europsku uniju. Stoga je došlo do toga da se borimo za Europsku uniju. Prije dvije godine bio sam u Ukrajini na Majdanu. Još uvijek mi je to blisko srcu kada se sjetim koliko stotina europskih zastava su, se tada vijorile, neki su poginuli za Europsku uniju i jedan filozof iz Ukrajine je rekao da u nekim državama članicama pale zastavu Europske unije zato što je Rusija uvela bojkot na, na poljoprivredne proizvode i zato su palili europsku zastavu nisu mogli prodavati rajčice Rusiji, a u Kijevu su poginuli zbog Europske unije, ali su željeli živjeti kao što mi živimo ovdje, uživajući demokraciju i sva prava. I to je razlika. Dakle, ne jedni umiru za Europsku uniju, a drugi pale europsku zastavu zato što mi se ne sviđa ovo i ono u aktualnoj politici. Proteklih tjedana vidio sam nakon referenduma u Velikoj Britaniji ljudi se bude. Ono što smo čuli od Donalda Trumpa i ono što znamo o Vladimiru Putinu, sva ta propaganda koja dovodi u pitanje povjerenje u europske institucije, u europsku suradnju. Stoga je uistinu došao trenutak da pružimo otpor i uzvratimo udarac. Drago mi je kada vidim da prije nekoliko tjedana obične obitelji u Njemačkoj su započele sa e, prosvjedima na ulici uz organizaciju Impuls za Europu i svake nedjelje se povećava broj gradova na kojima ljudi izlaze na trgove, pokazuju europsku zastavu u izbora. Mislim da je to neophodno raditi u što je moguće više država članica. Hvala. U ponedjeljak Elmar i Gi ćemo postati dijelom toga. Mi smo stvorili jednu novu organizaciju civilnog društva, zove se Civico Europa. Godinu dana smo radili na tom projektu i predočili smo sedam stupova koncept za budućnost Europe. Spomenut ću samo dva ili tri. Prvi je demokracija, participativna demokracija, svi koji bi željeli da regije i gradovi imaju više moći, više prava, e, da više sudjeluju u procesu donošenja odluka na razini EU-a, moramo na tome raditi. Njih pozdravljamo jer upravo na na taj način građani mogu osjetiti posljedice naše politike i obvezat ćemo se tijekom sljedećih, sljedećih faza razvoja da radimo u tom smjeru. Isto tako i sami građani, ja sam suizvjestitelj za reformu europskih izbora, jer mi nemamo europske izbore, imamo 27 nacionalnih izbornih prava, kampanja, izbornih lista, nemamo europske izbore i ljudi osjećaju da to nije stvarno, da je to zapravo umjetno. Drugo što stavljamo odmah pokraj demokracije je kultura i demokracija. Ako se ne poznajemo, kako možemo živjeti jedni uz druge? Erasmus za sve bi, trebala, bi trebalo biti naš slogan. Neće nas koštati više od milijardu eura. Što je to milijarda eura danas da privučemo ne samo studente, već i one koji je rade i da im se pruži šansa da na nekoliko mjeseci godišnje odu u drugu zemlju i stječu nova iskustva. E, čak ideja da imamo kulturne čekove za mlade, da im damo određeni iznos novca kako bi doživjeli Europu. Trebali bismo na taj način više povezati građane sa Europom. Imamo i stup za gospodarstvo kako bi se izbjegle porezne utaje i kako bi se osigurala sigurnost. Zaključit ću svoju intervenciju time što ću reći da kada je Juncker govorio o bijeloj knjizi, E, na plenarnoj sjednici otvorio je raspravu o budućnosti Europe. Barem do kraja godine će E, ta rasprava se voditi, do tada će e, vijeće donijeti zaključka, a ja pozivam gradove i regije, posebice gradove, da uključe gradska poglavarstva, gradska vijeća u tu raspravu, povežite se sa ljudima iz civilnog društva i naznačite u kojem smjeru želite da krene Europska unija. I drago mi je da smo započeli na ovaj način današnju raspravu na ovoj plenarnoj sjednici. Hvala. Thank you. Hvala lijepa. Joe. Mi pozdravljamo tu taj dijalog sa građanima putem gradskih poglavarstava. Nažalost, naši govornici imaju druge sastanke, te moraju otići. Joe Leinen mora otići. No, E, mi ćemo izraditi jedno kraće izvješće o ključnim politikama. Imamo, imat ćemo još pola sata za ovu temu. Zapravo, imam u šest sati prezentaciju o Sarlandu, e, pa ću govoriti o istoj temi. Hvala, hvala vam na pozivu. Ispričavam se što sam zakasnio. E, trebali smo biti pet do šest na redu. Sada možemo čuti kraće intervencije. Michael Schneider, želite li početi? Tri minute. Gospodine predsjedniče, čudno je to da će ovo biti moj e, najneuobičajeniji doprinos raspravi. Hoćemo li završiti raspravu ili ćemo međusobno razgovarati? Što kažu kolege? Hoćemo li mi međusobno pričati ili da završimo raspravu? Što vi kažete? To ovisi o članovima. Vi izvolite odlučiti. Do 18.30 je bio naš plan da imamo ovu raspravu, no u svakom slučaju na ovu temu ćemo imati raspravu na našoj plenarnoj sjednici u Svibnju, kada će doći povjerenik, povjerenik potpredsjednik Katajnen i do tada ćemo odgoditi ovu raspravu na temelju vaših doprinosa. Možda bi politički klubovi trebali prenijeti neke ključne poruke. Ne moramo sada raspravljati sami o, sami o sebi. Slažete li se? Što žele predsjednici političkih klubova? Moj prijedlog je da nemamo raspravu sada, ali u svibnju da raspravljamo o bijeloj knjizi kako, ono što sam saznao jučer na predsjedništvu i raspravit nečemu što je još bitnije, a to je budućnost kohezijske politike, jer to je ono što je od presudnog značenja, konkretne stvari i postoje vrlo važno stajalište odbora regija. Što misle drugi predsjednici političkih klubova? Vaše kratke intervencije su bile planirane. Želite li sada nastaviti raspravu? Slažem se. Mark Somers, slažem se sa gospodinom Schneiderom. Ovaj puta je rekao mudre riječi. Kačuška Marini. Ja shvaćam da je za sve nas e, pomalo neugodno e, razgovarati o stajalištima koje su izrazili e, zastupnici iz parlamenta možemo danas e, zauzeti jedno političko stajalište, ali razgovarati u svibnju o bijeloj knjizi. Mislim da trebamo ostaviti trag našeg političkog stajališta, to bi moglo danas biti korisno. Uh, u redu, želite li vi nešto dodati? Slažem se sa gospodinom Schneiderom. Bilo bi bolje da odgodimo ovu raspravu. Imamo ovdje jednog od studenta iz Maastrichta, Tabea Višpa. Poslušajmo barem tu intervenciju. Ovo je odlična prilika da u istinu doživimo budućnost. Dobar dan, zovem se Tavera Vih ja sam studentica političkih znanosti i povijesti politike i filozofije iz Maastrichta. Zajedno sa nekim kolegama smo doživjeli Brexit prošle godine kao odlučujući trenutak i odlučili smo tada da naša generacija ne može više samo mirno promatrati sve to što se događa. I iz toga se rodila jedna pozitivna inicijativa kao protuprijedlog svim pesimistima i skepticima. Imamo jedan projekt na društvenim medijima. Devet studenata iz e, devet država članica radi na tom projektu koji ima nula proračun, proračun nula. Želimo predrasude ukloniti, e, želimo biti emotivni, lako razumljivi, konkretni i želimo objasniti što radi Europska unija. Želimo inkluzivno to sve objasniti i doprijeti do što je moguće više građana. E, naš kredo je uvijek ne protiv e, na svaki od na svako od pitanja pokušavamo odgovoriti zašto Europa. Imamo više od 150 tisuća e, sljedbenika na Facebooku i imamo više od 300 Twittera tjedno, dnevno. Mi smo otvoreni za sva mišljenja na temelju toga da povratak na nacionalnu razinu nije rješenje. Mi ne promičemo aktualnu verziju EU-a, već mislimo da e, se EU mora reformirati, ali da to možemo učiniti samo zajedničkim snagama. Hvala na pozornosti. Hvala, hvala lijepa. Predsjednici su predložili da odgodimo raspravu za plenarno zasjedanje u svibnju. Imamo mišljenje koju nismo mogli, eh, o kojem nismo mogli razgovarati prije dva sata, sad ćemo to učiniti pa ćemo onda krenuti na sljedeća mišljenja. Eh, dakle, imamo eh, u pola, do pola šest vremena i gospođa Siso će doći. Rion, vrlo kratko i još dvoje i onda je gotovo. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Jednostavno se nadam da možemo sada početi razmišljati o tome i započeti taj proces da e, pitamo e, naše građane što je za njih Europa. To bi bilo nešto što bi bilo dodatak ovom e, dijalogu sa građanima. Imali smo to u Francuskoj, imali smo to u Bolcanu prošlog tjedna, u Italiji svi se trebamo angažirati u ovaj dijalog sa građanima kako bi naši e, građani ispunili te upitnike. Ne smijemo to prepustiti za sljedeće zasjedanje. Moramo to sada početi. Moramo imati stajališta, ali ta stajališta, na ta stajališta se ne smije gledati kao na stajališta lobista. Mi smo politička skupština i zato moramo e, skupiti sve ono što smo učinili e, kroz e, sve ove godine i to podijeliti sa parlamentom, vijećem i komisijom. Dakle, idemo započeti taj proces i provesti plan za Europu od sada. Hvala, gospodin Van Lov. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Šteta je što ne možemo danas voditi ovu raspravu, posebno zato što je to vrlo aktualna tema u ovom trenutku. Predsjednik komisije, gospodin Junkor, je nedavno predstavio bijelu knjigu i zaista nam je žao što ova tri govornika koja su pozvana nisu imala vremena sada raspravljati s nama o Europi, sada kada je to aktualno. To nije prvi put da su ovako otišli. To se dogodilo i na nekim drugim plenarnim zasjedanjima. Bojim se da će to e, doprinijeti e, ovom, ovom jazu koji postoji između Europe i građana i lokalnih vlasti. Taj je jaz sve širi i širi. Moramo raspravljati o temama kada su one aktualne, kada su one u glavama našim građana, a ne možemo o tome razgovarati za par, za mjeseci. Zaista šteta što danas o tome ne možemo raspravljati. Gospodin McCarthy. Hvala gospodine predsjedatelju. E, čuo sam e, ono što su svi rekli da bi trebalo odgoditi ovu raspravu. Međutim, kohezijska politika je posebna ideja, poseban element. U svibnju svi ćemo govoriti da želimo strukturne fondove, međutim kada se radi o komunikaciji kao da se to stavlja na stranu. To je već peta točka dnevnog reda e, o kojoj raspravlja odbor regije. Moramo razmisliti o našim projektima. E, e, Imaćemo ćemo događaje sa 4000 ljudi. Ne možemo čekati do svibnja i lipnja. Moramo e, prenijeti to našim građanima i ja se slažem da bi trebali imati još jedan sat o komunikaciji za Europu i kohezijsku politiku prebaciti za svibanj. Ne bismo smjeli to stavljati na stranu i zanemarivati. Izgleda da zanemarujemo cijelu komunikaciju. Ne smijemo e, kohezijsku politiku i razmišljanje o Europi stavljati u isti koš. Dobro, mogu li vas podsjetiti da smo već trebali e, razgovarati o e, šestoj točki dnevnog reda, a to je vezano za zdravstveni sustav, jer nakon toga u pola sedam imamo sljedeću točku, devetu točku, gdje se govori o strategiji e, pametne specijalizacije i tu će doći i potpredsjednik e, Europskog parlamenta. Dakle, moramo se držati vremena, možemo biti malo fleksibilno, a s obzirom da su svih pet predsjednika to podržali, možemo se usredotočiti na ovu raspravu i ostavit ćemo si vremena u našem sljedećem zasjedanju za to. Možemo li se složiti da shvaćam situaciju, ali to je jedini način da se držimo današnjeg e, okvira, vremenskog okvira i sutrašnjeg. Dakle, slažemo li se da ćemo sada zaustaviti ovu raspravu i nastaviti je e, ovu raspravu o bijeloj knjizi kao i o razmišljanju o Europskoj uniji, uključujući kohezijsku politiku na plenarnom zasjedanju u Svibnju. Hvala, to je odlučeno. Imat ćemo kratki video za kraj i onda ćemo zamoliti Birgite Sakredeus da nam se e, pridruži ovdje. Da, da vidimo sada video. Right. Na... Dobrodošla. Idemo sada na šestu točku, integracija, suradnja i uspješnost zdravstvenih sustava. Ima ovdje Birgitte Sakredeus, ona je naša izvjestiteljica, Koju ću sada dati riječ da uvede svoje mišljenje, a nakon toga imamo dosta amandmana, pa ćemo krenuti dalje na glasovanje. Birgita, imate riječ. Razlog tomu je što je odbor regija odlučio da e, uzme ovo mišljenje na vlastitu inicijativu, za, međutim za povjernika Andrija Kautisa i ostale ministre je to bila dobra ideja da imamo to mišljenje na vlastitu inicijativu. Razlog tomu bio je što, što će komisija e, razmatrati zdravlje u sljedeće dvije godine u raznim državama članicama. Već je e, već su poduzeti prvi koraci vezani za status zdravlja, to je doneseno krajem prošle godine. Naravno, postoji jedan broj izazova s kojima se suočavamo. Međutim, zdravstvena skrb i zdravstveni sustav, kao što je rekao povjerenik, potpada u e, područje rada nacionalnih sustava. Dakle, e, zdravstvena skrb nije e, u nadležnosti Europske unije, međutim zdravlje je nešto o čemu moramo razgovarati. A s obzirom da imamo toliko izazova, zaista moramo se zajedno s njima suočiti. Na regionalnoj i e, lokalnoj razini moramo često rješavati te ta otvorena pitanja vezana o zdravljem. Bitno je da e, bude pružena zdravstvena skrb prema potrebi. Ponekad postoji tendencija da imamo preveliku potrošnju zdravstvene skrbi, ali bitno je da se zdravstvena skrb pruža prema potrebi i to jednakopravno. Kada pogledamo gospodarstvo, to je radi se o kroničnim bolestima koje su dovele e, do e, toga da nemamo dovoljno gospodarskih, odnosno ekonomskih resursa u zdravstvenoj skrbi. Zato moramo se pozabaviti s tim kroničnim bolestima. Moramo na primarnu razinu prebaciti skrb više nego što smo to činili do sada. Moramo učiniti više na primarnoj zdravstvenoj skrbi, ali isto tako moramo imati i preventivne mjere. Danas govorimo o značaju hrane za naše zdravlje, a mnogo preventivnog posla treba učiniti, a to moramo učiniti i bolje u našim zemljama. Posebno kada se radi o starijim osobama. To je za nas veliki izazov u europskim zemljama. Kako ćemo se skrbiti za starije ljude u budućnosti? Moramo imati dobru suradnju između svih razina koje se bave zdravstvenom skrbi i zdravljem općenito. Također moramo ojačati vlastite mogućnosti e, pacijenata da preuzmu vlasništvo nad svojom skrbi. Mi imamo određeni input, ali e, skrb koja je usredotočena na pacijenta je izuzetno važna. Još jedan zajednički izazov s kojim se suočavamo jest da nemamo dovoljno osoblja koji rade u zdravstvenoj skrbi. Svi koji rade na pitanjima zdravlja znaju da je jako teško dobiti kvalificirano osoblje. Zato moramo hrabriti mali, mlade ljude i poticati ih da se započnu e, obrazovati e, za e, profesije vezane za zdravstvenu skrb. Isto tako moramo naglasiti da bi trebao postojati program Erasmus gdje bi oni koji rade u zdravstvenoj skrbi mogli e, provoditi razmjene i tako učiti. Isto tako postoje mogućnosti u digitalnoj tehnologiji. Nadamo se da ćemo imati e, određene napretke u zdravstvenom sektoru. Mnogi ljudi imaju aplikaciju gdje traže skrb na aplikaciji, a to će sve više biti slučaj u budućnosti, posebno oni koji žive u, e, u e, područjima sa malom stanovništva. Komisija dobro e, radi na otpornosti na antibiotike, međutim moramo raditi više na tom frontu. U svakom slučaju u ovom mišljenju pozdravljamo činjenicu da postoji inicijativa kako bi se uspostavila mreža kako bi se surađivalo u specijalističkim e, načinima zdravstvene skrbi. Moramo pogledati koja liječenja u stvari e, funkcioniraju, koja su učinkovita i onda se usredotočiti više na njih. E, želim da pogledamo amandmane. Imamo tri amandmana vezano za koje bi željela komentirati. Amandman broj tri je onaj u kojem kažem da migracije mogu dovesti do problema, problema sa e, e, mentalnim zdravljem. Kažem to zato što ne bih željela da neka skupina e, je, da se na neku skupinu upire prstom ili da ima poseban tretman. Želim da se to ne događa. Želim da se da formulacija bude općenita. Kada se tiče amandmana broj šest, ako je liječenje uspješno, onda bi trebalo postojati povjerenje između bolesnika i liječnika, odnosno liječničkog osoblja. Često pacijenti žele odabrati ko će im pružiti zdravstvenu skrb. To mora biti netko kome vjeruju i zato bismo željeli odbiti ovaj dodatak u amandmanu broj 6. Isto u amandmanu broj 7 mi bismo odbili ovaj dio zato što nije slučaj da e, javni zdravstveni sustavi e, financiraju zdravstvenu skrb. Mnoge zemlje, a vi znate to bolje nego ja, imaju e, rješenja vezana za zdravstveno osiguranje, a to je nešto što, što treba naglasiti. Ne možemo financirati svu zdravstvenu zaštitu iz, iz proračuna. E, to se rješava na različite načine u različitim državama članicama i zato bismo odbili ovaj dodatak u amandmanu broj 7. Hvala lijepa na pozornosti. Želim zahvaliti mom stručnjaku Eriku koji je zaista bio od velike pomoći i e, svom osoblju. Radi se o važnom pitanju i nadam se da ćemo imati dobru raspravu. Hvala lijepa. Želi li neko nešto reći općenito ili možemo krenuti na glasovanje vezano za amandmane? Dobro, idemo na amandmane. Amandman broj 1. E, izvjestiteljica je za. Kako je za? Hvala. Protiv? Nitko, znači donesen. Amandman broj 2 ako je on e, usvojen, to je izvjestiteljičev e, amandman e, R. I ako on bude ako on bude usvojen, onda se ne raspravlja broj 2. Dakle, tko je za? Hvala. Protiv? Nitko? Znači, to je usvojeno. Znači, broj, od broj 2 se ne raspravlja. Amandman broj 3. Izvjestiteljica je protiv. Tko je za? Broj 3. Hvala. Protiv? Većina je za, znači donesen je, Amandman broj četiri. I izvjestitelj će amandman ako bude usvojen neće se raspravljati o četiri. Ko je za izvjestitelje amandman? Glasujte sada. Protiv? Nitko, znači usvojen je. E, broj četiri se ne raspravlja. Amandman pet, e, izvjestitelji će amandman. Ako on bude e, usvojen, ne raspravlja se o amandmanu 5. Za? Hvala, protiv? Nitko, znači usvojen. Amandman broj šest, izvjestiteljica, ne, izvjestitelj gospodin Dersen, Izvolite. predsjedniče. Mi u Danskoj provodimo studije o zadovoljstvu i 85% osoba je bilo zadovoljno, a nezadovoljni spominju da nedostaju informacije i zato predlažem da naš amandman bude usvojen. Jer zapravo to je želja pacijenata bolesnika oni žele, oni informacije i to prije no što odu u bolnicu i to je što je moguće više informacija. Stoga molim da se naš amandman usvoji. Da, možda bi samo e, želilo e, reći da ovdje govorimo o otvorenoj i zatvorenoj skrbi način na koji vi to e, formulirate dakle ne možete reći, reći prije nego što budu e, prihvaćeni niko nije prihvaćen kada se radi o zdravstvenoj skrbi vi ste pokriveni primarnom skrbi dakle mislim da ovo prihvaćanje nije nešto što je u redu gospodin dvor gospodine predsjedatelju Mislim da ovdje formulacija nije baš dobra. Situacija u Ujedinjenoj kraljevini je vrlo slična onoj u Danskoj. Mi možemo ići na web e, stranice i koristiti i odabrati ne samo bolnicu, nego i savjetnika unutar bolnice koji će pružiti liječenje. Mi to već imamo, uspostavljeno. Pa se bojim da je ovdje malo nezgodna ova formulacija jer ona ne prihvaća E, situaciju, e, trenutnu situaciju u nekim državama članicama. Dobro, hvala. Moramo glasovati o tome ko je za amandman. Hvala protiv. Moramo imati elektronično glasovanje za amandman 6, e, da ili ne. Izvjestitelj je protiv. I've lost my this, so can you turn it a bit this? Dobro, možemo zatvoriti glasovanje. Većina je protiv. Dakle, to se odbija. Amandman broj sedam. Izvjestitelj protiv. Oni koji su za, molim da sada glasuju. Protiv. Većina je protiv i to se odbija. Amandman 8, izvjestitelj protiv. Gospodin Pedersen, oni koji... Slažem se sa prijedlogom Françoise Nightingale. Ako želimo pohvaliti zdravstveni sustav, tada će mnogo mladih ljudi željeti naći zanimanje u toj struci, no to znači mnogo drugoga. Mislim toga da oni koji žele izbrisati ovu rečenicu da neće ispuniti cilj, ako želimo privući, rekrutirati mlade ljude, to mora se dogoditi na drugoj osnovi, a ne samo apelima i pozivima. Hvala. Izvjestiteljica. kada se srećem s ljudima, pitam što da činimo da bismo se pobrinuli za to da profesionalci u zdravstvenoj njezi ne bježe iz istočne u zapadnu Europu, jer sada su stvari takve. Profesionalci zdravstvene skrbi jednostavno ne ostaju u istočnoj Europi, već se sele u zapadnu Europu. I tu je pomanjkanje solidarnosti jer postoje razlike u zdravstvenim sustavima. Da vas opet e, pitam, e, službenik iz komisije se nadao da će ovaj pristup poziva na europsku solidarnost možda e, potaknuti solidarnost i potaknuti zemlje u kojima zdravstveno njega nije tako napredna. Znam da ima puno ljudi koji žele ići raditi u Afriku, mladih ljudi. I mi mislimo da rad u drugim zemljama Europe možda može pomoći toj solidarnosti. Također vjerujemo da unutar zdravstvene skrbi ima puno mladih ljudi koji će prigrliti takvu priliku. Dio zdravstvene zdravstvenog sektora možda će u tome naći inspiraciju, a možda postoji neka druga područja u kojima se može potaknuti solidarnost Europi. No, u ovome dokumentu mislili smo da bi ovo mogao biti jedan put naprijed. To je jedan službenik iz komisije e, pokrenuo dobro. Moramo glasovati, izvjestiteljica je protiv, oni koji su za, molim da glasuju sada. Hvala. Protiv. Većina je protiv. Dakle, i ovo se odbija. Sada amandman broj 9. Izvjestiteljica je za. Oni koji su za, molim da glasuju. Oni koji su protiv. Dakle, ovo se prihvaća. Zatim, amandman deset. Ako se ovo usvoje, onda se odbacuje originalni amandman deset. Molim da glasujete. Da, hvala. Tko je protiv? Nitko. Znači, ovo je prihvaćeno. I sada imamo konačno glasovanje o mišljenju sa amandmanima koji su prihvaćeni kao rezultat glasovanja. Molim tko prihvaća ovo e, mišljenje, tko je za, hvala, tko je protiv. Jedan. Jedan protiv. E, suzdržanih nema. Dakle, ovo se prihvaća. Čestitam gospođo izvjestiteljice. Okay, we are ready. Dobro, prelazimo na drugo pitanje, a to je mišljenje o pametnoj specijalizaciji. Pozdravljam našeg bivšeg predsjednika, pod predsjednika Europskog parlamenta koji nam se evo upravo pridružuje na našem sastanku. As well, uh, we Pozivamo izvjestitelja Mikela Rohova. Molim da nam se pridruži ovdje na podijumu. Dobro. E, čekamo izvjestitelja, dozvolite mi da vam kažem još nešto, jedan dodatni element koji se dobro s ovim veže, a to je bio godišnja e, nagrada za inovaciju, to ćemo pokrenuti službeno sutra. Sutra počinje natjecanjem, to će pokrenuti e, povjernik Carlos Moeda no obzirom da imamo naše članove koje tome doprinose, um, molili su nas da naše članove o, izvijestimo. Prema tome, evo, sutra počinje ta natjecanje. Mogu vam reći nešto o kriterijima, ali mislim da bi to oni sutra trebali službeno reći. A e, to će biti i u mom pismu članovima, bit će opis toga natjecanja. E, trenutno je e, glavni grad toga Amsterdam, prije toga je bila Barcelona, a sada tražimo novi glavni grad za inovacije. Natjecanje je vrlo teško, ceremonija dodjeljivanja nagrade je prošle godine bila organizirana zajedno s nama u našim prostorijama i imali smo nekoliko finalista i tri pobjednika koji su dobili specijalne nagrade Radi se o priličnoj svoti novaca koji će im pomoći u stvaranju e, suradničkog instrumenta na temelju novog razvoja e, gradova koji su pobjedili. Mm, budite toga svjesni, obavijestite gradove u svojoj regiji da mogu u tome sudjelovati. A sada predstavljam izvjestitelja. On će nam dati uvod u mišljenje. Jako smo sretni što je s nama gospodin Karcel Siso. On je bio E, izvjestite za mišljenje parlamenta, a sada ovdje možemo nastaviti razgovarati o pitanjima i razgovarati o tome kako mi iz perspektive odbora regija vidimo to mišljenje i koji bi mogli biti daljnji koraci u ovim strategijama za pametne specijalizacije u cijeloj Europi kako da učimo, kako da surađujemo i kako da gradimo e, partnerstva na tim specijalističkim strategijama. Mikael e, Iroho, izvoli, imaš riječ. Hvala gospodine predsjedatelju, govorit ću baskijski, odnosno španjolski. Velika mi je čast što sam danas ovdje kao predstavnik Navare. Prvi put sada mogu govoriti baskijski u ovoj instituciji. Govorit ću o strategijama pametnih specializacija i nacrtu e, mišljenja koje smo za ovo spremili. Što se tiče Europe 2020. E, razgovaramo o strategijama koje moraju biti održive. Imamo e, brojne ciljeve koji se tiču radnih mjesta, jezika, energije i drugih polja ova strategija za pametne e, specializacije bi trebala biti model u različitim poljima, u gospodarstvu na primjer. I tu očekujemo da će doći do razvoja. Govorimo o regijama koje imaju veliku prednost. Specijalizacija može biti korisna za razvoj regija Konkretno govoreći, može nam omogućiti e, okoristiti se financijskim resursima koji su u nekim poljima ograničeni. To bi bila prva faza u svakom slučaju, a cilj je da se mobiliziraju resursi koje imamo, da ih usmjerimo na pravi način. Iako to nije glavna uloga, to će promovirati međuregionalnu e, suradnju. Osim toga je cilj proširiti evropsku industriju putem suradnih projekata koji se također na to odnose. Moramo stručiti e, strategiju e, Helix, kao što sam govorio 2003. imamo kondicionalnost koja poziva sve e, regije da e, primjene e, strategije pametne specijalizacije kako bi došlo do većeg ekonomskog razvoja i da promičuju općenito promjene u, ovoj, u ovom polju, pritom poštujući raznolikosti. U na ovom mjestu u decembru je gospodin Timmermans je pozvao različite države članice e, neke koje su male, a neke koje još ne znaju da su male i mi mislimo da je ovo izvješće vrlo važno jer kad se govorimo o razvoju i istraživanju u sedmom okviru opisujemo potrebu za sinergijom i učinkovitošću sustava inovacija. Mislim da je ovo jako dobro, dat ću vam primjer, ali mislim da je sve to jasno. Imamo jedan projekt koji e, vodi naš tehnološki centar i trenutno gradimo četiri dodatna e, slična testna laboratorija u Europi to su investicije koje nadilaze ovih 50 milijuna e, eura. Evropljani investiraju jako puno u ovu vrstu laboratorija u, u Sjedinim državama i u Kini imaju po jedan takav laboratorij, a mi u Europi imamo nekoliko. Ne kažem da se je to rasipanje resursa, moramo poštovati e, slobodu svake regije, no ova vrsta investicije provodi se bez da se e, kroz dijalog došlo do zajedničkih strategija. Mislim da možemo kapitalizirati strategije kako bismo poboljšali učinkovitost evropskog gospodarstva to je vrlo važno kad idemo na drugu razinu, a to je suradnja sa drugim regijama, a to može doprinijeti do izgradnje sinergija u određenim područjima. Dakle, treba nam zaista vrijednostni lanci u regijama možemo se uređivati u području infrastrukture, možemo se povezati sa poduzećima i naravno dodati vrijednost europskim projektima da budu zaista izvrsni kako bismo mogli se natjecati na globalnoj razini Naši su osnivatelji rekli da Europu treba raditi gorak po korak. Evo primjera kako mi možemo malo doprinijeti da tome doprinesemo. Ovo izvješće, ovo mišljenje, mislim da kaže da nema država ili regije u Europskoj uniji koje se ne mogu pridružiti razvoju takve suradnje e, sinergijom i suradnjom među regijama jer će se tako ne samo izbjeći pod e, dupliciranje investicija e, u strukturnim fondovima, već je to zajednički cilj svih europskih institucija, uključujući i odbor regije. Hvala. Hvala na ovom uvodu, a sada ću dati riječ gospodin Sisu. Izvolite. A sada će gospodin govoriti na španjolskom. Dakle, imamo drugu verziju španjolskog jezika. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče e, odbora regija, gospodin Mekola, gospodine potpredsjedniče, gospodine Lamberts, dame i gospodo, gospodine Mikael e, e, Ruho, koji je izvjestite za ovo izvješće, dragi prijatelji. Kao što dobro znate, Velika čast što sam opet s vama u ovom odboru regija. Ja sam bio članom ovog odbora skoro dva desetljeća i bio sam i predsjednik ovoga odbora prije nego što sam postao zastupnik u parlamentu. Osjećam stoga kao da sam kod kuće sad kad sam s vama, dame i gospodo. ne iznenađuje nas to što su teška vremena za Europu, vrlo teška u 2017. jer evo slavimo 60. godišnjicu e, Rimskog ugovora, a puno je i možda previše izazova pred nama i moramo se s njima suočiti. Ujedinjena kraljevina odlazi iz Europe, borimo se protiv terorizma, imamo sve veći rast populizma koji nas brine. Moramo se protiv toga boriti e, boljom politikom Evropske unije koja će biti odgovor na zabrinutost naših građana. Institucije moraju surađivati i zato vi, lokalni i regionalni vlasti su ključni čimbenici u ovome procesu. Dobivate pomoć od fondova, evropskih fondova, i kao što smo vidjeli, vi ste uh, uz pomoć njih pokrenuli mnoge projekte i što pokazuje da Evropska unija pomaže svojim građanima da grade bolju budućnost. Želim da zgrabim ovu uh, uh, priliku da ponovim svoju podršku svoju predanost ovoj instituciji. Također vas želim podsjetiti da sam ja ovdje ne samo kao član odbora za regionalni razvoj, već kao potpredsjednik Europskog parlamenta koji je odgovor za odnos e, između parlamenta i odbora regija. Danas poslije podne razgovaramo o vrlo važnoj temi strategije za pametnu specijalizaciju. Došlo je vrijeme za to u svibnju je Evropska, će Europska komisija pokrenuti novu inicijativu za te strategije. Oni će vam reći što rade i ovo mišljenje će stoga omogućiti komisiji da daje je svoje stavove regionalnim i lokalnim eh, vladama strategije za pametne specializacije i su zajednički, eh, zajedničko nastojanje cijele Evropske unije da promiče eh, radna mjesta koja će dati mogućnost da se regije e, pretvore u konkurentne regije u ovom svijetu. Ovo, ovaj ovog mišljenja koje je pripremio gospodin Iruho bavi se glavnim temama koje nas danas brinu, a kad to kažem mislim da postoje strategije, da ove strategije moraju biti regionalne, ne smiju biti nacionalne. Ja također E, mislim na upravljanje na više razina i, angažiranje dionika u kreiranju tih strategija. Osim toga, moramo stalno revidirati takve strategije i moramo povećati e, proces participacije također moramo imati u, na umu da im treba postojiti mehanizmi monitoringa to je vrlo važno i to moramo sve unaprijediti kako bismo bili sigurni da naše strategije i učinkovito funkcioniraju, naročito kad znamo kakvi će biti rezultati i možemo naučiti iz njihove primjene. Osim toga, izvjestitelj je podvukao važnost ojačavanja strategija u promicanju interregionalne suradnje i E, proširenju e, klastera i e, lanaca vrijednosti i to će pomoći regijama da podijele međusobno svoje najbolje prakse i da ojačaju svoje vlastite prakse da udvostruče svoja nastojanja u povećanju konkurentnosti gospodarstva i da stvore bolja radna mjesta. I konačno želio bih istaći preporuku izvjestitelja koja se tiče srednjoročne revizije ovih strategija, a naročito imajući u obzir e, procese monitoringa i revizije e, gdje imamo i seriju referenci na fon, fon, e, financiranje Horizont 2020. i Junkerova plan koji je nešto čime ćemo se sigurno baviti u narednom razdoblju. Dame i gospodo, dragi prijatelji, ove ovaj nacrt ovog mišljenja dolazi u trenutku kad e, poboljšavamo svoje strategije, pokretanje e, multi, e, višegodišnjeg plana i RS3 i ka i izvješće Europskog parlamenta koji sam ja napravio kao izvestitelj bavi se pametnim specijalizima i bavi se time gdje možemo poboljšati tako da one budu učinkovite i da imaju dobar um, efekt. Ovo mišljenje uh, nas, uh, naglašava dodatu vrijednost, a to je nešto što Europska uh, komisija može i treba uzeti u obzir u sljedećim nekoliko mjeseci. Konkretno govoreći, kada je parlament pravio nacrt svog izvješća, ja sam imao priliku s Savjetovati se sa regionalnim vladama Europe, vodećim e, vladama Europe i drugim e, e, vođama zahvaljujem svima na njihovoj suradnji. Sve to ćemo uzeti u obzir za konačno izvješće koje treba odobriti plenarna sjednica Europskog parlamenta. Također obavezujem se da ću raditi na razvoju i učinkovit toj primjeni e, kohezijske politike Europske unije, općenito govoreći i e, konkretno Ari S3. Ja bih samo kratko rekao, vrlo kratko, učinkovito upravljanje i stvarni rezultati koji su važni za raspravu o budućnosti regionalnih politika. I kad govorimo o tome uvijek E, računamo na e, politiku solidarnosti koja je u samoj srži onoga što radi Evropska unija. Na to uvijek računamo i rekavši to svjestan sam e, rasprava koje se vode kao odgovor na ono što nam je komisija dala kao raspravu na RIS3. Ja ću nastaviti pratiti taj rad vrlo pažljivo putem komunikacije e, koje dobimo od komisije i e, što se tiče Helsinki konferencije koja će se održati u lipnju i to ćemo pratiti i na temelju svih ovih e, aktivnosti moći ćemo analizirati ovaj rad i to će naravno biti ojačeno suradnjom sa odbora regija koji će nastaviti podržavati kohezijsku politiku i učinkovito primjenu strategije za pametne specijalizacije jer je to u srži rada svih europskih regija. Hvala. Hvala. Ima li javljanja za riječ? Um, uh, Ovo je vrlo važno mišljenje kada povežemo elemente inovacije i agende za inovacije, to je cilj kojim ste se vi bavili u posljednje dvije godine, ovo je pravo dobro mišljenje koje zahtijeva i za preispitivanje postupaka vezanih uz pametnu specijalizaciju. Mislim da mi svi govorimo mnogo o pametnoj specijalizaciji, ali moramo e, više se posvetiti evaluaciji i u pravu ste RIS3 e, ima, je odlična platforma za razmjenu gledišta, imamo nove platforme za širokopojasni pristup internetu, knjigu o čvorištima za inovacije. Gospodin potpredsjednik je govorio o solidarnosti, mislim da pametna specijalizacija je zapravo i, ti, i ta čvorišta e, za inovacije su nešto poput e, kanala za oživljavanje mnogih regija želim reći da moramo analizirati i potrebe za financiranje pametne specijalizacije. Svot analiza se mora primjenjivati šire. Postoje različita povjerenstva unutar odbora regija koji bi se trebali pozabaviti ovim pitanjem. Želim čestiti izvjestitelju na ovom dobrom mišljenju. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Hvala. Dopustite mi samo da kažem jedan prijedlog našim našim članovima. Jedna od ključnih stvari vezano uz parlament ste napravili, vezano uz službe za istraživanje u parlamentu na ovu temu pamete specijalizacije. Želimo potaknuti regije koje imaju zajednička interesna područja, tematska područja i koja žele biti predvodnici i to moramo iskoristiti za ekonomsku reformu i ekonomski razvoj E, transformaciju njihovih regija. Stoga mislim da rad europskih službi za istraživanje i način na koji se prosljeđuju informacije kako ovi programi pametne specijalizacije funkcioniraju, to je nešto što definitivno e, bih vas zamolio da proslijedite dalje. Možemo na tome raditi i to se jako dobro uklapa u ovo mišljenje i u rad izvjestitelja. Jer izvjestitelji na taj način mogu raditi i na provedbi ovih elemenata. Jedna od najvećih zadaća je surađivati sa parlamentom na mišljenjima, a ne stati kada je mišljenje usvojeno. To sam mnogo puta rekao. Tada tek započinje pravi posao kako se sve to treba provesti, sve te dobre ideje. I ovo je dobar primjer suradnje između odbora regija i parlamenta koja je donijela dodanu vrijednost gradovima i regijama. Gospodine izvjestitelje, želite li nešto još reći vezano uz povratnu reakciju na ono što je rekao parlament? Izvolite. I ja bih željela čestitati izvjestitelju na njegovim izlaganjima sa kojima se u najvećem dijelu slažem, no podnijela sam cijeli niz amandmana i to prvenstveno se oni odnose na jednu točku u vezi koje zastupam jedno drugačije mišljenje, a to je da inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju su nam mnogo toga donijele, s time se slažem, ali mi smatramo da već sada ovi propisi koji postoje su dostatni, a dalje obveze bi onemogućile fleksibilizaciju regijama za pametnu specijalizaciju. E, strategija ROS 3 je strategija namijenjena regionalnim ekonomskim subjektima i to polazi od toga da moramo analizirati naše situacije i mi sami moramo moći odlučiti koji je najbolji put za nas, ovisno o našim specifičnim karakteristikama. Stoga bih odustala od daljnjih obvezujućih parametara, mislim da su oni kontraproduktivni, jer umanjuju slobodu i fleksibilnost samim regijama. Stoga smo mi protiv toga da komisiju prisiljavamo da dodatno ograničava naše manevarske prostore Amandmani izvjestitelja jesu usvojeni, no ovo je jedna rasprava koju mi vodimo u regiji iz koje ja dolazim. Što se tiče opće prihvaćenosti, točnosti ove strategije, to je u redu, ali mi želimo, naša regija želi zadržati slobodu oblikovanja te strategije za pametnu specijalizaciju. Hvala gospodine izvjestitelju. Kratka reakcija, a nakon toga ćemo glasovati o amandmanima. Prije svega bih želio reći da ovo izvješće kao što je rekao gospodin Valsalcev Siso, dolazi u pravo vrijeme dva dana prije roka za javnu raspravu koju je pokrećula koju je pokrenula komisija i dva mjeseca prije objavljivanja komunikacije komisije. Nadam se da ćemo moći sudjelovati u lipnju na sastanku na vrhu Helsinkiju. Isto tako, istina je da kao što sam već rekao, kada sam izrađivao ovo mišljenje ili ovo izvješće, uključili smo se u konsultacije sa različitim regijama, sa stalnim predstavništvima ovdje u Briselu, te imamo stalnu komunikaciju sa predsjednicima koji zastupaju druge regije. Postoje različite stvarnosti na terenu i ovo izvješće pokušalo sve to objediniti. Mi nikada nismo spomenuli riječ reguliranje, regulativa. Ona je nestala u mnogim amandmanima, no to ne implicira da želimo ograničiti mogućnosti regija. Fleksibilnost je zadržana i to je naš cilj ovdje. ROS 3 govori o nacionalnim, odnosno državnim, regionalnim i lokalnim vlastima i tijelima i kako je moguće nadležnosti podijeliti između država članica i regija, moramo imati na umu da regionalna raznolikost u Europi je široko rasprostranjena, ima mnogo raznolikosti i mnoge regije su zatražile veću potporu, posebice od Europske komisije, kako bi mogle razvijati, primijeniti svoje strategije za pametnu specijalizaciju. O tome je ovo izvješće. Ono poziva na pojašnjenja jer 2013. godine ovo je postala ex ante obveza u odnosu na strukturne investicijske fondove Mnoge regije su zatražile to, a imaju ograničene kapacitete, radi se o malim regijama, a druge regije su zatražile višu razinu potpore i pojašnjenja od komisije u odnosu na korake koje moraju poduzeti kako bi provele ROS3 na prihvatljiv način. ROS3 je regionalno pitanje a Europi je potreban ROS 3 kako bi se promicala regionalna suradnja između regija i regionalni lanac vrijednosti. Sve to pozitivno, dakle ovo izvješće ne pokušava ograničiti kapacitete, odnosno mogućnosti fleksibilnosti regija, već je njegov cilj osiguranje da svaka regija u Europi može na zadovoljavajući način primjenjivati sve ove strategije, ne samo za svoju regiju, već i za cijeli kontinent. Na taj način mogu e, šire primijeniti pametnu specijalizaciju. Zahvaljujemo sada izvjestitelju i gospodinu Sisu. Možemo glasovati o amandmanima. Nakon toga ću zamoliti Karla Hanca da preuzme predsjedanje. Prvi amandman. Tko je za? Neka izvolite glasovati. Protiv? Većina je za. Dakle, to je onda usvojeno. Drugi, lingvistički amandman. Tiče se samo grčke verzije. Četvrti amandman. Izvjetitelj je za. Tko je još za? Izvolite glasovati. Amandman 3, ispričavam se. Izvjetitelj je za. Tko je još za? Protiv. Većina je za, usvojeno. Četvrti amandman, izvjestitelj je za, tko je još za, glasujte, hvala, protiv, usvojeno. Amandman broj pet. tko je za, hvala, protiv, većina je za. Onda imamo usvojeno, amandman šest. a to je izvjestiteljev amandman. Tko je za? Protiv? Nitko. Dakle, usvojeno. Time se amandman 6 ne razmatra. Amandman 7. Ako je usvojen 8, 7 i 8 se ne razmatraju. Za, protiv, većina je za. 7 i 8 se ne razmatraju. Amandman 9. Tko je za? Izvjestitelj za, glasujte. Hvala, protiv. Usvojeno. Amandman 10R obuhvaća amandmane 10, 11, 12 i 13. Oni koji su za ovaj amandman, izvolite glasujte sada. Tko je protiv? Nitko. Usvojeno. 10, 11, 12 i 13 time se ne razmatraju. Broj 15. Izvjetitelj je protiv. Oni koji su za, glasujte. Većina je protiv, odbijeno. Amandman 16. Izvjestitelj je za, oni koji su za, glasujte. Oni koji su protiv. 17 i 18 su istovjetni, u njima će glasovati se kao jednom. Tko je za? Hvala. Većina je protiv. Odbijen je. Amandman 19. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv. Većina je za. Usvojeno. Imamo usmeni kompromis 20, 21 i 23. Izvjestitelj izvolite. Da, želio bih intervenirati jer i smo ostvarili u zadnji trenutak uspjeni kompromis i ovo što se prikazuje na zaslonu, to je kompromis i on je u redu. Riječ regulatory će nestati, ona više nije sadržana u tekstu i mijenjamo ensure u encourage. Dakle, regulatory se briše i umjesto ensure i encourage. Oni koji su za ovaj usmeni kompromis, tko je protiv? Usvojeno je. Dakle, 20, 21 i 22 se ne razmatraju. Još jedan usmeni kompromis za 23 i 24. Izvjestitelju, izvolite. Na ekranu je. Tko je za? ovaj usmeni kompromis. Glasujte. Hvala. Tko je protiv? Usmeni kompromis je usvojen. Drugi se ne razmatraju. 25. Usmeni kompromis. Ako bude usvojeno na 26 27 se ne razmatraju. Evo na zaslonu je tekst. Možemo li glasovati. Tko je za kompromis? Hvala. Protiv? Nitko. Usvojeno. 25, 26, 27 se ne razmatraju. Izvjestitelj je amantman 28 r Ako se usvoji, 28 se ne razmatra. Tko je za, tko je protiv? Nitko. Usvojeno. Amandman 29. Izvjestitelj za. Tko je još za? Protiv? usvojeno. Amandman 30, izvjestitelj za, tko je za, protiv, usvojeno. Amandman 31, izvjestitelj za, tko je za, protiv, većina je za, usvojeno. 32, izvjestitelj za, tko je za, protiv, svi su za, usvojeno. 33. Ako je on usvojen, 34 se ne razmatra. Tko je za? Tko je protiv? Većina je protiv. Dakle, to se odbija. Amandman 34. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv. Većina je za. Usvojeno. 35.3 izvješiteljev amandmana ako je usvojen 38 se ne razmatraju. Tko je za? Protiv? Nitko. Usvojeno. 37. Izvješitelj je za. Tko je za? Protiv? Većina je za. Usvojeno. 38. Izvjestitelj je za. Tko je za? Protiv? Većina je za, usvojeno. 39 40 usmeni kompromis na zaslonu je. Izvjestiteljev usmeni kompromis. Tko je za? Glasujte sada. Hvala. Tko je protiv? Nitko. Usvojeno. 41. Izvjestitelj je protiv. Tko je za? Glasujte. Hvala. Protiv. Većina je protiv. Odbijeno. 42. Izvjestitelj za. Tko je za? Protiv. Većina je za. Usvojeno. 43. Izvjestitelj za. Tko je za? Protiv. Većina je za. Usvojeno izvjestitelj e, amandman 43R. Er. Ako bude usvojen 44, 45, 46, 47, 48 ne razmatraju. Tko je za? Tko je protiv? Većina je za. Usvojeno. Svi amandmani do 48. se ne razmatraju. Izvjestitelj 49. Izvolite. Ukratko. Samo bih želio reći da ovdje govorimo o tome da pozivamo Europsku komisiju odnosno e, spomenjemo pomoć Europske unije da se stvori osnuje povjerenstvo. Te također molimo članove da se nadovežu na taj prijedlog. To nije izolirani prijedlog, već ćemo razvijati i dalje taj projekt. Glasimo o teme. Dakle, 49. Tko je za? Hvala. Protiv? Nitko usvojeno. I Sada ćemo glasovati o, cijel, o mišljenju u cijelosti. Tko je za? Hvala. Protiv? Nitko? Suzdržani? Dakle, jednoglasno usvojeno. Čestitam izvjestitelju. Imat ću dvije napomene. Fotografirat ćemo se izvan dvorane. Fotografirat će se e, novi članovi. Fotograf će biti do 9 na večer na raspolaganju i on će fotografirati nove članove. I do kraja plenarnog sastanka e, moram vam reći da Malta organizira prijam u prostorijama odbora regija. Dakle, kada završimo ćemo imati prijam. A sada ustupam predsjedanje Karlu Heinzu. Ima mnogo e, događaja i ministarskih sastanaka u Rimu vezano uz digitalizaciju, e, nekoliko događaja u petak i ja tamo sudjelujem u ime svi u nas na velikom sastanku na vrhu u subotu, pa će zato Karl Heinz preuzeti predsjedanje. Hvala, ja moram otići. the Drage kolege, idemo nastaviti sa posljednjom točkom dnevnog reda za danas. To je nacrt rezolucije o prioritetima Europskog odbora regija za program rada Europske komisije za 2018. godinu. Tko želi riječ? Tko želi uzeti riječ? Nobody has a very good... Nitko. To je vrlo dobar početak. Pa onda možemo nastaviti sa amandmanima. Amandman 1. Tko je za? Tko je protiv? Odbijen. Amandman broj 2. Albert, imate riječ. Hvala lijepa. Nemamo mikrofona. E, na prvi pogled e, možda izgleda da bi taj amandman trebalo poduprijeti. Međutim, e, Stupovi o kojima sam govorio u, o, e, kada sam govorio o pametnom i održivom rastu su svi u programu Europa 2020. Ovdje vidite riječ stabilan i konkurentan. A je, takva je formulacija u bijeloj knjizi. E, dakle, radi se samo o izražavanju mišljenja. Još nismo stigli do tamo, pa bih radije ostao sa formulacijom koja je već, u već donesenom dokumentu i kojeg smo podržali. On Traži li još netko riječ u vezi sa ovime? Ne. Onda možemo glasovati. Tko je za? Tko je protiv? Elektronično glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. Amandman broj 3. Tko je za? Tko je protiv? Odbijem. Amandman broj 4. Za? Protiv? Odbijen. Amandman broj 5. Ne. Ispričavam se, imate riječ. Želio bih e, reći kolegama da bi trebalo podržati ovaj amandman. Mi ovdje tražimo da potvrdimo načela koja smo već prije usvojili u odboru regija. I znamo da je bilo prilika kad je došlo do nesimetričnih šokova. I mi smo na to tražili da se odgovori na ovakve situacije. Pa ne vidim što je neprihvatljivo tome, u tome da se dodaju ove riječi na kraju amandmana 4. Nadam se da će svi podržati ovaj amandman. Traži li još netko riječ? Onda možemo glasovati. Ko je za? Tko je protiv? Elektronično glasovanje, da budem siguran. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman broj 6 za. Ne, ispričavam se, Albert, opet imate riječ. Ispričavam se što se stalno javljam. Gospodine predsjedatelju. Kolege, mi smo imali ovakvu e, izjavu već u mišljenju o e, MFF-u. I na nedavnom sastanku Kotera smo također usvojili e, formulaciju koju možete naći u ovim dodatnim riječima e, koje želimo da se usvoje u amandmanu broj 4, pa se nadam da će e, kolege to podržati. Točki 4. Tko je za? Tko je protiv? Usvojen. Amandman broj 7. Tko je za? Tko je protiv? usvojen. Amandman broj 8. Tko je za? Tko je protiv? Odbijen. Amandman broj 9. Tko je za? Albert. Gospodine predsjedatelju, imali smo bijelu knjigu o budućnosti Europe. Postoje scenarij unutar te bijele knjige koji bi smanjili naše napore vezane za kohezijsku politiku, a kohezijska politika je središnji stup za odbor regija već mnogo godina. I zato se nadam da možemo prihvatiti ovaj dodatak e, koji se protivi svakom scenariju iz bijele knjige koji bi umanjio napore e, vezane za kohezijsku politiku. Gospodine Schneider. Mi se ne slažemo sa ovom nadopunom, iako je ona možda sadržano u redu, ali kada sustavno sve sagledamo, danas smo ponovno odlučili da ćemo u svibnju se baviti pitanjem bijele knjige i ovako ćemo istrošiti našu municiju streljivo prerano. Traži li još netko riječ? Ne? Onda možemo glasovati. Tko je za? Tko je protiv? E, moramo elektroničko glasovanje tražiti. Otvaram glasovanje. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. Amandman broj 10. Tko je za? Protiv? Usvojen. Amandman 11. Za? Protiv? Usvojen. Amandman 12. Za? Protiv? Usvojen je. Amandman 13. Za? Protiv? usvojeni. Amandman 14. Za. Protiv. Elektroničko glasovanje moramo otvoriti. Zatvorim Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. 15. amandman. Za. Protiv. Odbijen. Amandman 16. Za. Protiv. usvojen. Amandman 17. za, protiv, usvojen. Amandman 18. za, protiv, usvojen. Amandman 19. za, protiv, odbijen. Amandman 20. Ako bude usvojen, e, amandmani 21 i 22 se ne razmatraju. Tko je za? Protiv? Odbijen. Znači, idemo onda na amandman 21. Za? Protiv? Usvojen. Amandman 22. Za? Protiv? usvojen. Amandman 23. Ako bude usvojen, amandman 25. E, se ne razmatra. Tko je za? Protiv? Odbijen. Amandman 24. za? Protiv? Usvojen. Amandman 25. za? Protiv? Elektroničko glasovanje otvorim. si, il y a un compromis, mais qui, qui, qui le propose Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman 26. Imamo e, usmeni kompromis. Možemo li vidjeti ovaj usmeni kompromis? Dobro. Ako se prihvati kompromis, onda e, se ne razmatra amandman 26. Za kompromis? Za? Protiv? Usvojen. Amandman 27. za, protiv, odbijen. Amandman 28. za, protiv, odbijen. Amandman 29. za, protiv, elektroničko glasovanje.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 Elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman je odbijen. Amandman 31. Za. Protiv. Usvojen. Amandman 32. Za. Protiv. Odbijen. Amandman 33. Ako bude usvojen, amandman 34. se ne razmatra. Za. Protiv. Odbijen. Amandman 34. Za protiv, usvojen. Amandman 35. za, protiv, usvojen. Amandman 36. za, protiv, usvojen. Amandman 37. za, protiv, usvojen. Amandman 38. Za. Protiv. Odbijen. Amandman 39. Za. Protiv. Usvojen. Amandman 40. Za. Protiv. Odbijen. Amandman 41. Za. Protiv. Odbijen. Amandman 42. za, protiv, odbijen. Amandman 43. za, protiv, elektroničko glasovanje. Vote is Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. 44. za. Protiv. Usvojen. Amandman 45. Imate riječ. Evo, posljednji put se javljam gospodine predsjedatelju. Ne možemo e, i dalje se baviti ad hoc sa mjerama vezanim za humanitarnu pomoć i tako dalje. I trgovanje ljudima je nešto e, čemu se uvijek protivimo i zato predlažem da ono što ovdje predlažemo je u skladu s onime što se događa u Europskom parlamentu. A to je da komisija donese zakonodavne mjere vezane za ova pitanja i zato mislim da moramo podržati ovaj amandman. Hvala za protiv elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Amandman je usvojen. Sada idemo na konačno glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Rezolucija je osvojena. Puno vam hvala. A sada možemo ići na prijem i završiti naš sastanak. A sutra počinjemo naravno u 9 ujutro.